sudjelovanje predsjednika komisije u čijem je izboru uvelike sudjelovao i odredio ga ovaj parlament nakon europskih izbora. E, predsjednik komisije održat će govor, a smatram e, da se rijetko dogodilo da se ovaj govor tako željno iščekuje i s nestrpljenjem. Mislim da mi svi zajedno možemo biti ponosni zbog toga što će ovaj govor o stanju Unije održati predsjednik komisije koji je izabran u sklopu procedure koja je pokazala još veću razinu demokracije. Pred nama se danas nalaze veliki izazovi što se tiče e, rješavanja izbjegličke krize i e, rješavanja teške ekonomske situacije u našim zemljama. Europska unija osim toga mora pomoći da se e, pronađe mirno rješenje za ratne sukobe u susjedstvu. Rasprava o stanju Unije sadržavat će i snimanje stanja što se tiče aktivnosti i mjera koje se provode, koje provode institucije Europske unije. Sada je pravi trenutak da institucije Europske unije pokažu da su spremne zajednički se nositi s ovim izazovima. Jean-Claude Juncker danas će po prvi puta na ovoj dužnosti u ovom svojstvu održati govor o stanju u Uniji. Poštovani gospodine predsjedniče Juncker, sada vam dajem riječ kako biste održali govor i iznijeli prijedloge za aktivnosti institucija Europske unije ovdje u ovom domu, domu Europskog parlamenta. Gospodine predsjedniče Juncker, izvolite. Sehr verehrter Herr herr ratspräsident meine sehr verehrten damen und herren poštovani gospodine predsjedniče poštovani gospodine predsjedniče vijeća uvaženi zastupnici veliko mi je zadovoljstvo što imam ovu dužnost da po prvi puta ovdje u ovom domu održim govor o stanju unije. Kao predsjednik Luksemburga često sam bio u situaciji i držao govor o stanju nacije u Luksemburgu. Uvijek su mi govorili nakon govora da je govor bio dobar što se tiče tona, što se tiče retorike, što se tiče sadržaja, postojala su različita mišljenja, ali svi su govorili da je taj govor bio predug. A vjerujem da će se to dogoditi i danas ovdje u ovom domu. Eh, ovaj govor nisam mogao pripremiti pod eh, uobičajenim redovnim okolnostima iz razloga koji su svima dobro poznati, međutim eh, daću sve od sebe kako bi taj govor dobro završio. Ovaj govor održava se u okviru dogovora o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije. U tom okviru koji je definiran stoji e, da će predsjednik komisije na sjednici Europskog parlamenta u rujnu održati govor o stanju Unije. Kako bi se vodila rasprava o aktualnim pitanjima. Radi se tu o prioritetima budućeg rada Europske komisije, a time i Europske unije, a cilj je predsjedniku Europskog parlamenta Martinu Šulcu i e, predsjedniku Luksemburga koji predsjedava Europskom unijom dostaviti ove prioritete u pisanom obliku. Ja sam e, dostavio odgovarajući dopis sa prikazom e, aktivnosti koje se odnose na deset prioriteta koji predstoje u radu komisije. Ja neću sada iznova govoriti o svim tim e, pitanjima i stoga Eh, bih vas eh, uputio na pisani dokument koji smo dostavili ja i prvi predsjednik eh, gospodin Timmermans i upućujem vas na to da proučite i materijale koji su dostavljeni gdje sam ja pokušao detaljno objasniti situaciju. Ja sam prvi predsjednik Europske komisije koji nije zaobilazno nego izravnim putem uz glasovanje Europskog parlamenta došao na ovu dužnost, dužnost predsjednika komisije. Od samog početka i od prvog govora 14. lipnja prošle godine jasno sam dao do znanja da će komisija biti tijelo koje će djelovati više na političkoj razini, pa će stoga predsjednik Europske komisije temeljem demokratske procedure imenovanja također biti politički predsjednik. Kada kažem politički, onda tu izrijekom e, mislim politički u najplemenitijem smislu te riječi. Nous ne sommes pas des Mi nismo političari, već smo ljudi koji se bave politikom. Dakle, kada kažem eh, da smo političari, ne mislim da trebamo politizirati. Eh, tu moram eh, jasno reći da Smatram da sada nije vrijeme za e, uobičajeno ponašanje i poslovanje. I toga vas molim e, da ne pazite na to koliko često ću upotrijebiti riječ socijalno. E, moje srce je puno tih socijalnih pitanja. E, važne su i proračunska, ekonomska, politička pitanja. E, ovaj trenutak, e, ovo vrijeme dovodi do toga da je došao trenutak istine u Europi. I zato je ovo govor o velikim, otvorenim ogromnim pitanjima s kojima je Europska unija suočena i e, zato ću se sada usredotočiti na to. Naša Europska unija, iako nisam sklon pesimizmu, ne nalazi se u dobrom stanju. E, nikakvog smisla ne bi imalo da predsjednik komisije e, zastupnicima europske demokracije sada prikazuje neku ružičastu sliku Europske unije. Europska unija ne nalazi se u dobrom stanju. U Europskoj uniji nedostaje Europe, a isto tako u ovoj Europskoj uniji nedostaje Unije. To je nešto što moramo promijeniti i to moramo promijeniti sada. I to zajedničkim snagama. To je ono što zahtjeva mandat koji smo dobili od europskih birača i to zahtjeva mandat koji ste dobili zahvaljujući tome što se nalazite u ovom visokom domu. Ne znam zašto ste postali nervozni sada kad govorimo o Europskoj uniji. možete me povremeno prekinuti, međutim neću svaki put reagirati na ono što govorite jer ono što govorite je bezvrijedno. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. E, bez obzira na to što stoji u programima rada i u zakonodavnim okvirima, naš prvi prioritet e, danas mora biti rješavanje problema izbjegličke krize. Od početka godine skoro 500 tisuća ljudi krenulo je prema Europi. Velika većina njih bježe iz Sirije, bježe od terora islamista u Libiji ili diktature u Eritreji. Grčka je najviše pogođena i ondje je došlo preko 200 tisuća izbjeglica. Mađarska gdje je 150, nešto manje od 150 tisuća i u Italiji oko 120 tisuća. Ove brojke su impresivne. E, nekima su zastrašujuće. Međutim, sada nije vrijeme da pokazujemo strah. Vrijeme je da krenemo sa odvažnim usuglašenim aktivnostima Europske unije, njezinih država članica i institucija. Ono što je ovdje najvažnije je pitanje čovječnosti i pitanje ljudskog dostojanstva za Europu došao je također trenutak za povijesnu iskrenost. Mi europljani, svi smo mi ovdje europljani. Da, dobro. E, primit ću na znanje da ste sada komentirali da vi niste europljani. Dobro ste to rekli, ali to nije dobro što radite. Dakle, e, nije vrijeme za strah. Vrijeme je za e, humanost, ljudsko dostojanstvo. E, mi smo svi europljani, tako sam mislio prije nego što su me neke prekinuli. Svi mi moramo voditi računa o tome i imati na umu da je Europa kontinent u kojem, je, e, u kojem su skoro svi u određenom trenutku bili izbjeglice. E, našu zajedničku povijest obilježava povijest milijuna koji su e, bježali iz kriznih područja diktature, rata, opresije. Hugenoti su bježali iz Francuske u 17. stoljeću, židovi, sinti, romi i mnogi drugi Bježali su iz Njemačke tijekom nacističkog razdoblja 30. i 40. godina prošlog stoljeća. Španjolski republikanci bježali su kampove u Južnoj Francuskoj krajem 30. Eh, eh, prošlog stoljeća nakon poraza u građanskom ratu. Eh, revolucionari iz Mađarske bježali su u Austriju i drugdje, svugdje u Europi nakon pobune. nakon e, što su sovjetski e, tenkovi e, zaustavili ustanak. Češki, slovački građani tražili su egzil i utočište u drugim zemljama i u mojoj nakon što je ugušeno Praško proljeće 68. Stotine tisuća bili su prisiljeni bježati iz svojih domova za vrijeme i nakon ratova na području bivše Jugoslavije. To je bilo krajem prošlog stoljeća, ne prije nekoliko stoljeća, nego krajem prošlog stoljeća, u zadnjim desetljećima 20. stoljeća. Jesmo li zaboravili e, da postoje razlozi zašto ima više onih koji se prezivaju McDonald koji žive u SAD-u nego što ih ima u Škotskoj. I postoje razlozi zašto broj onih e, koji se prezivaju Murphy, e, McNeil e, je daleko veći u Americi nego u Irskoj. Jesmo li zaboravili da 20 milijuna onih koji potječu iz Poljske žive izvan Poljske kao rezultat političkih i ekonomskih migracija nakon što je došlo do prisilnog preseljenja zbog prisilnog pomicanja granice tijekom vrlo često bolne povijesti Poljske? Jesmo li zaboravili da nakon uništavanja drugog svjetskog rata 60 milijuna ljudi bili su izbjeglice u Europi? I to je bio rezultat ovog strašnog europskog iskustva koji je doveo do toga da je 51. došlo do Ženevske konvencije kako bi se E, uveo status izbjeglice i zaštita za one koji bježe od rata. Mi, europljani, i nikada to ne smijemo zaboraviti kada dajemo utočište izbjeglicama i priznajemo im pravo na azil. To je od temeljne važnosti. Temeljno pravo na azil jedna je od temeljnih i najvažnijih europskih vrijednosti i to ne smijemo zaboraviti. Rekao sam i govorio sam u ovom domu i drugdje u prošlosti da se prerijetko ponosimo europskom baštinom i europskim projektom. Da, unatoč tome što smo krhki, što imamo slabosti, slabosti koje i sami vidimo, danas u Europi diljem svijeta smatra se da je Europa zemlja utočišta, zemlja koja daje E, azil. To je mjesto za nadu i stabilnost e, i tako je precipiraju ljudi na Bliskom istoku i drugdje. To je nešto i moram to ovdje reći, nešto zbog čega trebamo biti ponosni, a ne zbog čega se trebamo bojati. Europa danas dame i gospodo, unatoč brojnim razlikama između država članica, daleko je najbogatije mjesto i najstabilniji kontinent na svijetu. Oni koji kritiziraju Europu, europske integracije, europske strukture, Europsku uniju, moraju priznati da je ovo mjesto mira i mjesto gdje postoji mir i stabilnost i zbog toga trebamo biti ponosni. Mi imamo sredstva i možemo pomoći onima koji bježe od rata, terora, e, represije. Znam da ima onih koji kažu da sve je to divno i krasno, ali Europa ne može pomoći svima. Točno je da Europa ne može riješiti svu bijedu svijeta, ali budimo iskreni i sagledajmo stvari onakvima kakve jesu. Doista postoji veliki nezapamćen broj izbjeglica koji trenutno dolaze u Europu. Međutim, to je još uvijek 0,11% eh, ukupnog broja stanovnika u Europi. U Libanonu na izbjeglice otpada 25% stanovništva u zemlji koja ima samo petinu bogatstva koje mi ovdje u Europskoj uniji uživamo. Tko smo mi da nismo u stanju vidjeti ovakvu usporedbu i što ona znači? Moramo biti potpuno otvoreni. i iskreni prema našim zabrinutim građanima. Sve dok traje rat u Siriji i teror u Libiji, izbjeglička kriza neće nestati tek tako. E, mi možemo graditi kampove, kuće, ali zamislite na trenutak kako biste se osjećali da se radi o vama, da nosite dijete u rukama Rat je oko vas. Nema te cijene koju niste spremni platiti. Nema tog zida koji nećete biti spremni prijeći, niti mora e, preko kojeg se nećete zaputiti, niti granice koju nećete prijeći ako vam prijeti barbarizam takozvane islamske države od koje bježite. Mi se borimo protiv e, islamske države i zašto ne bismo prihvatili one koji od nje bježe moramo ih prihvatiti na europskom teritoriju krajnje vrijeme da nešto učinimo i počnemo upravljati sa ovom izbjegličkom krizom. Ne. Bilo je dosta kritika i prozivanja u zadnjih nekoliko tjedana. E, kritiziraju se neke države članice da nisu učinile dovoljno a osim toga glavni gradovi često optužuju Brisele. Brisel se često optužuje ukoliko e, i same države članice ne obavljaju svoje poslove. Brisele Brisel je uvijek mjesto koje se može okriviti. Svi mi, možda ne svi, odnosno većina u ovom domu, ja i komisija, E, možemo se ljutiti zbog e, ove igre u kojoj se svi međusobno okrivljuju. Međutim, kakva korist od toga? To što se ljutimo nikome neće pomoći. To što okrivljujemo druge, to neće pomoći migrantima niti izbjeglicama. A ljutnja na druge okrivljivanje drugih e, samo pokazuje da e, često ne znamo što učiniti u svjetlu neočekivanih događaja. Umjesto toga e, trebamo se prisjetiti što je dogovoreno, trebamo vidjeti što učiniti kako bismo krenuli dalje. Ne krećemo od nule. Od početka ovog stoljeća komisija, ne ova, nego komisija kojoj je na čelu bio gospodin Barozo, uporno podnosi zakonodavne prijedloge kako bi se uspostavio zajednički europski sustav azila. Parlament i vijeće donijeli su te zakonodavne akte jedan po jedan, a zadnji od njih stupio je na snagu u upravo nedavno, prije dva mjeseca, u srpnju 2015. U Europi sada imamo zajedničke standarde koji definiraju na koji način tretiramo tražitelje azila. Moramo poštivati njihovo dostojanstvo, definirano je na koji se način obrađuju zahtjevi za azilom i postoje zajednički kriteriji koji omogućuju da naši sustavi pravosuđa definiraju da li netko ima pravo na nacionalnu zaštitu. E, međutim, ti standardi, te norme uvaženi zastupnici, moraju se u potpunosti poštivati i provoditi u Europi svugdje. Moraju se provoditi u djelo. A to naprosto nije slučaj. Prije ljeta, ne poslije ljeta, nego prije ljeta komisija je e, pokrenula 32 e, e, postupka zbog povreda u onim državama članicama koje nisu primjenjivale ove propise. E, mi dakle pripremamo zakonodavstvo, donosimo ga, ono stupa na snagu, međutim ne provodi se u djelo i to je ono što dovodi u pitanje vjerodostojnost i povjerenje u europske propise. E, drugi niz postupaka zbog prekršaja uslijedit će u narednih nekoliko dana. E, zajedničke norme su važne, međutim one nisu dovoljne kako bismo se uspješno nosili sa sadašnjom izbjegličkom krizom. E, komisija, vijeće, parlament, svi kažu da moramo imati sveobuhvatni europski program za migracije. Mi kao komisija to smo predložili u svibnju. I ne bi bilo pošteno reći da od tada ništa nije učinjeno. Mi smo utrostručili našu prisutnost na moru. 122 tisuće života od tada je spašeno. Svaki život koji je izgubljen je jedan previše izgubljen život. Međutim, ima puno života koji su spašeni, a u protivnom bili izgubljeni. I trebamo se doista ponositi uspjesima koje smo ostvarili i koje je ostvarila Grčka u ovom segmentu. Pridružene zemlje Schengena također sudjeluju u zajedničkim operacijama Frontexa u Italiji. Imamo e, stotinjak e, dodatnih časnika iz prijateljskih zemalja, imamo e, velik broj helikoptera, plovila, četiri transportna vozila dodatno i sva ta dodatna oprema govori o solidarnosti na dijelu. Naravno, treba još puno toga učiniti. Udvostručili smo napore kako bismo e, stali na kraj krijumčarskim mrežama i trgovcima ljudima. E, krijumčarima je daleko teže sad doći do jeftinih e, brodova, a plovila koja koriste nisu sposobna za plovidbu. E, kao rezultat mjera koje smo poduzeli, e, broj izbjeglica koji dolaze sada se stabilizirao i na razini je koja je postojala i prošle godine. Sada imamo sličnu situaciju što se tiče dolaska izbjeglica, a to je rezultat zajedničkih politika. Europska unija je također prvi donator što se tiče napora e, da se riješi E, izbjeglička kriza. Europska komisija je stavila na raspolaganje velika sredstva, to znači vi, a isto tako i države članice u sklopu e, humanitarne pomoći Siriji i izbjeglicama i e, Libanonu, Jordanu, Iraku, Turskoj, Egiptu, dakle onim zemljama koje prihvaćaju izbjeglice. Danas smo pokrenuli dva nova projekta kako bismo osigurali obrazovanje za 240 tisuća sirijskih izbjeglica u Turskoj. I usput rečeno, želim čestitati Jordanu, Turskoj, Egiptu, Libanonu na naporima koje ulažu. Te su zemlje daleko siromašnije od nas, a ulažu ogromne napore na kojima im doista moramo odati priznanje. Mi smo zajednički preuzeli obvezu preseljenja preko 22.000 ljudi koji dolaze izvan Europe i to tijekom sljedeće godine. Moramo pokazati solidarnost sa susjedima. Naravno, to je e, vrlo skroman pothvat, preskroman usporedbi s onim što rade Turska, Jordan, Libanon, koji su domili preko 4 milijuna sirijskih izbjeglica. Međutim, vjerujem da će neke države članice unaprijediti svoje napore jer je očito povećana razina spremnosti da se prihvate izbjeglice. To će nam vrlo brzo omogućiti da uspostavimo strukturiran sustav i objedinimo europske napore na jedan sustavan način. To moramo učiniti i to hoćemo učiniti. Ono što radimo počiva na zajedničkoj solidarnosti u odnosu na izbjeglice koji dolaze na naše područje. Što se mene tiče, Potpuno je jasno da države članice u koje izbjeglice prvo dolaze, a sada su to Italija, Grčka i Mađarska, te države ne smijemo ostaviti same. Ne smijemo ih prepustiti njima samima kako bi se same nosile sa ovim ogromnim izazovom. Upravo iz tog razloga komisija je predložila izvanredni mehanizam i to ne sada nego još u svibnju kako bi se osiguralo premještenje 40.000 ljudi koji traže zaštitu iz Italije i Grčke. I zato danas e, predlažemo drugi izvanredni mehanizam za e, premještanje 120.000 ljudi iz Italije, Grčke i Mađarske. I to moramo učiniti na način koji je obvezujući. Pozivam države članice da usvoje prijedlog komisije koji se odnosi na hitno premještanje e, ukupnog broja 150 tisuća izbjeglica na sjednici vijeća 14. rujna. Ne govorim više o 40 tisuća, govorimo o 160 tisuća izbjeglica. To je e, broj izbjeglica za koje Europa treba preuzeti odgovornost i doista se nadam e, da će ovaj put svi sudjelovati i da nećemo ostati na pukim riječima ono što je sada potrebno sudjela. ono što se sada događa, događa se ljudima, ne govorimo o brojkama, govorimo o ljudskim bićima koje dolaze iz Sirije, Libije danas, a to je nešto što bi se lako moglo dogoditi sutra sa Ukrajinom. Hoćemo li sada biti izbirljivi? Hoćemo li razlikovati između kršćana, židova, muslimana? Na ovom kontinentu imamo loša iskustva kada smo razlikovali između vjeroispovijesti i filozofije. Tu nema e, religije, nema filozofije, nema drugih pitanja koja bi bila bitna kada govorimo o izbjeglicama. Dame i gospodo, približava se zima. Da li doista želimo da obitelji spavaju na kolodvoru u Budimpešti ili negdje drugdje u hladnim šatorima bilo gdje na obali, na otoku Kos. Moramo preuzeti odgovornost za one koji s razlogom bježe iz svoje zemlje i svog doma. Naravno, premještanje samo po sebi neće riješiti problem. To je instrument koji govori da moramo bolje raditi razliku između onih koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu i kojima će se priznati azil i onih koji odlaze iz svoje e, zemlje iz nekih drugih razloga koja im ne daju pravo na priznanje azila i upravo zato je došlo do prijedloga da je potrebno definirati novi popis e, e, Europske unije, popis e, sigurnih trećih zemalja, zemalja podrijetla. To će omogućiti ubrzanje postupka priznanja azila. Odnosno, postupak povratka onih koji se trebaju vratiti u sigurnu treću zemlju. Naravno, pretpostavka sigurnosti mora se primjenjivati u svim onim zemljama za koje eh, je Europsko vijeće definiralo da su to zemlje koje imaju pravo biti kandidati za pristupanje Europskoj uniji. To znači da poštuju temeljna ljudska prava i stoga se taj kriterij treba odnositi na e, ostale zemlje Zapadnog Balkana s obzirom na napredak koje su ostvarile na putu prema europskim integracijama. E, Svjesta sam toga da je e, popis sigurnih trećih zemalja samo postupovni aspekt i neće riješiti problem jer postoji temeljno pravo za tražitelje azila koji bježe iz rata. Međutim, oni koji dolaze iz e, Albanije, bivše Jugoslavenske republike, Makedonije, e, Kosova, e, Crne Gore, tu moramo voditi računa da mora postojati razlika u odnosu na one koji bježe od rata i koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu, a ponajprije dolaze iz Sirije. E, popis e, sigurnih e, zemalja je nešto čijeg značaja moramo biti svjesni. Mi ne želimo ovdje neutralizirati ono što je definirano u Ženevskoj konvenciji i razloge koji dovode do prava na azil. Ako je neka zemlja na popisu sigurnih zemalja, onda ona mora znati je li izbrisana s tog popisa zato što se ne osigurava poštivanje temeljnih prava u toj zemlji. Onda to istodobno znači da takva zemlja gubi pravo na pristupanje Europskoj uniji i te dvije stvari su povezane. Došlo je vrijeme da pripremimo temeljite promjene što se tiče postupka rješavanja zahtjeva za azilom. Posebno moramo e, vidjeti što je sa dublinskim sustavom prema kojem se zahtjev za azilom mora podnijeti u zemlji ulaska. E, treba nam više unije u e, azilskoj politici, u izbjegličkoj politici naš sustav zahtjeva solidarnost i zato ne možemo e, stati i ostati na mehanizmima koji ne funkcioniraju. I zato komisija predlaže uspostavu mehanizma za trajno premještanje, a to će nam pomoći da se bolje i brže nosimo sa krizama u budućnosti. E, brže nego u prošlosti zajednička e, izbjeglička politika, politika azila e, zahtjeva e, pribavljanje dodatnih informacija. Države članice moraju preispitati svoju politiku što se tiče integracija. Komisija je spremna razmotriti mogućnost stavljanja na raspolaganje novih sredstava u tu svrhu. I ja zato Snažno podržavam ideju da se tražiteljima azila dopusti da rade i da zarađuju za život tijekom razdoblja dok se obrađuju njihovi zahtjevi za azilom. Rad. Radno mjesto. To je pitanje ljudskog dostojanstva. Oni koji rade ponovno će imati osjećaj e, ljudskog dostojanstva, osjećaj koji su imali prije nego što su pobjegli i zato trebamo omogućiti izbjeglicama, migrantima da ponovno rade nakon što dođu u, Europi, u Europu. Zajednička politika na području izbjeglica i azila pomoći će nam da budemo uspješniji što se tiče zaštite vanjskih granica. E, mi smo srećom ukinuli e, kontrole na granici u sklopu šengenskog područja i jamčimo slobodu kretanja ljudi, što je jedinstven simbol naših integracija i taj šengenski sustav je nešto što dok je ove komisije neće biti ukinuto. Međutim, postoji i druga strana medalje kada govorimo o slobodi kretanja. E, moramo e, pažljivije promotriti situaciju što se tiče kontrole vanjskih granica. I zato je komisija, a o tome smo govorili zajedno sa Martinom Gijom tijekom predizborne kampanje. Ne, ne, ne pokazujem prema gospođi Keller, nego sam upravo razmišljao o gospodinu Ciprasu. I ne brkam to dvoje. Ispričavam se. Da, tu je i no, e, moramo uvelike osnažiti našu e, kontrolu granica, osnažiti sustav e, za nadzor nad vanjskim granicama Europske unije. To je izvedivo, ali to zahtjeva određena sredstva. Komisija smatra da bi to bila dobro uložena sredstva i zato ćemo e, pripremiti konkretne prijedloge e, za nadzor nad vanjskim granicama i obalnu stražu prije kraja ove godine. Međutim, e, zajedničko djelovanje također znači da moramo razmotriti otvaranje zakonitih kanala za migracije. Međutim, budimo potpuno jasni. To nam neće pomoći u rješavanju ove izbjegličke krize. Međutim, ako otvorimo zakonite puteve prema Europi, bolje ćemo moći upravljati migracijama, a e, krijumčari ljudima neće biti tako uspješni. Moramo biti svjesni toga E, kakva su demografska kretanja u Europi i treba će nam e, ljudi u Europi i s vremenom e, će migracija od problema postati resurs. Komisija će početkom 2016. pripremiti prijedlog za zakonodavni akt i sustav zakonitih migracija. To je jako važno. Nije dovoljno boriti se protiv nezakonitih migracija. Ono što mi moramo učiniti je organizirati zakonite puteve i mogućnosti dolaska u Europu. Trajno rješenje bit će moguće jedino ako riješimo same uzroke. Razloge koji su doveli do ove velike izbjegličke krize. Naša europska politika, vanjska politika mora biti konkretnija. Ne možemo više ignorirati neke stvari i nemire koji se događaju u našem susjedstvu. Moramo pronaći rješenje. Možda smo preslabi, ne možemo riješiti probleme koji postoje u Libiji. Moramo ponuditi neka rješenja što se tiče krize u Siriji. Pozivam na europsku diplomatsku ofenzivu i dodatne napore kako bi se pomoglo u rješavanju krize u Siriji i Libiji. Treba nam snažnija Europa i snažnija europska vanjska politika. Jako mi je drago što je Federica Mogherini vrlo odlučna visoka predstavnica pripremila terene za uspješne diplomatske aktivnosti Europe. Pripremila je teren za inicijativu u sklopu nuklearnih pregovora sa Iranom i ovom prilikom e, želio bih čestitati Federiki na ovom e, sjajno obavljenom zadatku. Kako bismo olakšali rad e, visoke predstavnice, komisija danas predlaže da se uspostavi izvanredni fond sa 1,8 milijardi eura za rješavanje krize na rogu Afrike i u zemljama na sjeveru Afrike. Mi želimo pružiti podršku kako bi se uspostavila trajna stabilnost e, i otvorile mogućnosti za gospodarski rast, zapošljavanje, kako bi se riješili problemi i uzroci koji dovode e, do preseljenja i emigracija. Hitno nam je potreban ovaj fond kako bismo mogli spriječiti ovakve krize u budućnosti. Osim toga treba nam e, veći proračun e, za razvojnu pomoć. Riječ je o proračunskim sredstvima za pomoć, za suradnju. Nevjerojatno je da postoje države članice koje smanjuju sredstva za razvojnu pomoć sada. Ta se sredstva trebaju povećati. Ne bih želio, gospodine predsjedniče, dovoditi u zabludu i reći da će izbjeglička kriza uskoro prestati. Znamo da neće. E, međutim, e, podmetanje požara u izbjegličke kampove, e, tjeranje ljudi, to nije Europa. Europa Europa je puno toga. Europa uključuje i one koji rade studente u Minhenu, u Pasau, koji čekaju izbjeglice, koji e, prihvaćaju izbjeglice, e, plješću im i kažu im dobrodošli. Europa u kojoj želim živjeti. Živi u onima koji žele pomoći. E, Europa u kojoj ne želim živjeti je ona Europa koja odbija pružiti pomoć. Kriza je počela, a putovanje je naravno dugo. Računam na vas e, u ovom domu, u domu europske demokracije. Računam na države članice. i siguran sam e, da će poduzeti mjere koje su u skladu sa našim zajedničkim vrijednostima i našom povješću. Euh, Predsjedniče, dame i gospod zastupnici, mnogi od vas su moji jako dragi prijatelji. Uviđam da sam već prekoračio vrijeme koje se inače daje predsjedniku komisije kada se obraća i govori o stanju u Uniji. No s obzirom na stanju u Uniji treba mi više vremena, tako da želim reći još nekoliko stvari koje se tiču Grčke i do koje mi je jako stalo. Rasprava koju smo vodili i koja se tiče problema u Grčkoj, koji su istovremeno i naši problemi, ta rasprava bila je teška jer sam stalno nastojao tadašnjem predsjedniku vlade objasniti kako u eurozoni ima 19 demokracija, a ne samo grčka demokracija. Javno mnjenje, mišljenje zastupnika, uvjerenje jednih i drugih odražavaju se također i u 18 drugih demokracija koje predstavljaju eurozonu. Vidio sam kako je komisija često bila žrtva jakih napada nekih država članica koje su sudjelovale, htjele sudjelovati u rješenju, a u biti pravog rješenja još nije bilo za Grčku. Želim ovom prigodom reći i pred vama sam to i rekao kada sam se po prvi put predstavljao da je obveza Europske komisije da se brine za opće dobro. Ne baviti se grčkim pitanjem bilo bi izraz neoprostive slabosti. To bi bila greška sa ogromnim posljedicama da komisija nije napravila što je napravila, to je bila velika greška. Mi smo platili osobno, jer smo uvijek bili izloženi napadima onih koji stalno znaju kako treba stvari rješavati i koji su pametni od Europske komisije. No, ja nisam bio uvijek na strani europskih birokrata, iako je njihov rad bio izvanredan, doista i tijekom ljetne stanke. Nisam htio prepustiti stvar eh, briselskim eh, birokratima, kako se često kaže. Dakle, eh, nisam samo njima htio prepustiti rješavanje grčkog pitanja. Ja, Franz Timerman, Moskovici i drugi sudjelovali smo jako aktivno u rješavanju pitanja koje smo trebali riješiti i reći da komisija i njen predsjednik e, nisu smjeli reći da Grexit nije nešto što se smije razmatrati, nije prihvatljivo. Jednostavno trebalo u svakom trenutku reći da Grexit nije prihvatljiva stvar, jer bi u suprotnom do toga i došlo. I... E, Rekao sam gospodinu Ciprasu i grčkim vlastima da ne trebaju tu rečenicu e, tumačiti kao jamstvo njihova spasa. Ja sam Aleksu Ciprasu rekao da ja nisam čarobnjak koji izlači bijelog zeca iz šešira. Ne, oni to znao i moraju znati da Grexit jest mogućnost, ali ne mogućnost koju se javno smije spominjati. Dakle, što se toga tiče, napravili smo ono što smo trebali napraviti. I uvijek sam smatrao, kao što znate, da grčki problem nije samo problem konsolidacije javnih financija, niti problem strukturne reforme, iako su to sve jako važne stvari. Ne, smatram da je to problem koji je u vezi sa izgledima gospodarskog rasta te zemlje a Europska unija bi trebala biti sretna što je ta zemlja članica Europske unije. I nisu mi se uopće svidjeli komentari tijekom zadnjih nekoliko mjeseci koji su govorili da Grčka treba izaći iz, Europske, iz eurozone, iz Europske unije i kada se govori o Grčkoj kao o neozbiljnoj zemlji. Grčka i Grci su ljudi koji rade, koji čine sve što je njihovoj moći kako bi ta zemlja napredovala i mi bismo trebali više izraziti poštovanje uloženom trudu od strane grčke nacije. Više nego što je to do sad bio slučaj. Je voudrais que le Želio bih da program oko kojeg smo se dogovorili, da taj program poštuje svaka grčka vlada, ne ona koja je bila na vlasti, koja jest i već i ona koja će i biti na vlasti. Ako ovaj put zajednički dogovorena pravila ne budu ispoštovana, onda će reakcija Europske unije i Euroskupine biti drugačija. Ovaj put ćemo morati ispoštovati dogovoreno. U ovom programu ima 35 milijardi koje komisija prikuplja kako bi se pokrenulo pokrenuo gospodarski i socijalni razvoj Grčke i htio bih da taj prijedlog, a tu se ne radi o daru, da ga prihvate svi dionici u Grčkoj. Kriza naravno nije okončana sa ovim predloženim rješenjem. Dok god bude 23 milijuna europljana u EU koji nemaju posla, dok god bude više od 17 milijuna europljana u eurozoni koji su bez posla, kriza nije gotova. Kriza će biti gotova kada se Europa kada u Europi ne bude nezaposlenosti. Često se pitam zašto i kako kontinent koji je tako bogat kao što je Europa, zašto se distancira od tog pravila koje bi trebalo biti normalno pravilo svugdje, muškarci, žene, mladi, odrasli, svi imaju pravo na punu zaposlenost. Nemojmo odustati od tog cilja u kojem trostruko socijalno A ima svoje mjesto i moramo sve učiniti da se vratimo, e, da iskorenimo nezaposlenost i to nije nemogući zadatak cela presupposera que nous restions fidèles no to bi pretpostavljalo da ostanemo vrijedni tom trokutu dakle mjera koje ćemo poduzimati strukturne reforme socijalne, socijalne države odnosno socijalno A mi smo predložili vijeću plan ulaganja koji predstavlja 15 milijardi i o tome se sada to se sada provodi u dijelu. Mislim da svi oni koji upravljaju europskim državama, svi e, dionici, predstavnici sindikata, poduzeća, državnici trebaju postati borci u ime gospodarskog rasta Europe. Plan ulaganja koji nažalost nosi moje ime jer je tako pojednostavljena stvar. Dakle, rečeno je da je plan za plan ulaganja, Junkerov plan kako bi se našlo krivca u slučaju neuspjeha, no ja ne bih htio da to bude neuspjeh. Ja bih htio da svi e, gospodarski, socijalni, politički dionici sudjeluju u provedbi tog plana ulaganja koji je plan za Europu, za zaposlenost i za gospodarski rast. Mais tout cela, mesdames et messieurs, no sve to, dame i gospodo zastupnici, nije dostatno. Morat ćemo odrediti put, cestu, aveniju kojom treba ići i slijediti taj put. Iz tog razloga predložili smo program, takozvani program pet predsjednika za produbljenje ekonomske i monetarne unije. Rekoh program pet predsjednika jer sam izabrao ne u trenutku autobiografske slabosti već e, zbog principa radi e, to ime jer sam smatrao da i predsjednik parlamenta treba biti uključen u izradi tog izvješća jer parlament je ipak parlament i zamišljati kao budućnost Europe ili budućnost gospodarskog i e, monetarnog gospodarske monetarne unije da je to nešto što se može, na čemu se može raditi bez Europskog parlamenta je iluzorno i zato sam odlučio vašeg predsjednika Martina Šulca e, uključiti ovaj rad i on je tu predložio svoje osobne stavove. Nisu mi se svi svidjeli, ali on je tako uključio u interinstitucionalnu raspravu stavove koje tako često izražava vaš parlament. I naš prijatelj Mark Karas u izvješću koje s pravom nosi njegovo ime i u kojem stoji da e, Europski parlament u nastajanju Europske i monetarne unije mora biti zastupljeni. Da, treba nam e, gospodarska vlada, gospodarska uprava. Ja to ne kažem od danas, što to govorim od 1991. kada sam bio mladi ministar financija s gospodinom Nikolom Šmitom, u ostalom, vodio sam e, konferenciju e, međuladnu konferenciju kada su četiri čovjeka samo rekli da e, bio je Jacques Delors, Pierre Beregova, Filmeštat koji nas prosvjetljuje u svakom trenutku kada je to potrebno i četvrti ja koji sam još uvijek tu jer sam donekle vječan, kao što znate. Dakle, naš četvorica bili smo za uspostavu gospodarske vlade Europske unije. Htjeli smo u temeljne ugovore uključiti pravila prema kojima bi se moglo gospodarski upravljati eurozonom, no oni koji danas traže tu gospodarsku upravu ili vladu e, nisu bili za to tada. E pa došli u klub. To je bilo predloženo prije, još prije 25 godina. Mi ćemo vam u tom okviru predložiti sustav jamstva pologa. Mislim da taj zajednički sustav jamstva pologa da je to nužno. Mi ćemo to vjerojatno napraviti u vidu sustava dodatnog osiguranja, depozita za štediše, za europske štediše, tako da ćemo mi to napraviti. Ja sam za uspostavu europske riznice. Naravno, treba ćemo raspravljati o svim pojedinostima, jer to je slogan koji je lišen svakog sadržaja. E, Eurozona bi morala imati riznicu, zajedničku riznicu i da to bude, e, da se to oslanja na određene sustave i to je nešto što mora svakodnevno moći funkcionirati. Kada se radi o fiskalnoj politici, odnosno fiskalnim politikama, o fiskalnoj nejedinstvu, Europska unija će postarati da razmjena podataka kada se radi o izravnom oporezivanju, da ta pravila budu brzo usvojena od strane vijeća. Ja sam i dalje, imam jednako uvjerenja kao ona što sam imao kada sam imao 17-18 godina, neki misle da sam im okrenuo leđa Dakle, mislim da ostvarena dobit mora biti e, da se porez na nju mora plaćati e, tamo gdje je dobit ostvarena i komisija će se da tome tako bude. Tu Isto tako moramo djelovati za to. Jednostavno pravilo svugdje u Europi. za jednak posao na istom, u istoj zemlji mora se moći imati jednaku plaću. To je staro pravilo koje treba oživjeti. Euh, Pod vodstvom povjerenice za socijalna pitanja, Marijan Tajzen, predložit ćemo europski prag za socijalna prava, a to ćemo predložiti u prvom e, semestru 2016. Europska unija nije samo valuta, grški slučaj, Ukrajina, ne, to je zajednički to su zajedničke vrijednosti koje moramo usvojiti i to ćemo napraviti. Uh, Predsjedniče, ja sada imam stvarno veliki problem jer vi biste, znam, vi biste htjeli da ja prestanem, ali ja sam došao tek na pola govora. J'ajouterai donc rapidement. Dakle, kratko ću dodati da po mom mišljenju Europski parlament mora ostati parlament eurozone i ne nemojmo nastavljati s tom raspravom. Oui. Je, fais, je, je suis en train de faire une sélection. Da, evo, dame i gospodo, malo ću nastaviti skratiti govor. Da, mislim da je nužno da način na koji predstavljamo eurozonu na međunarodnoj sceni bude poboljšano. Nije normalno da u institucijama Bretton Woodsa i osobito u Međunarodnom monetarnom fondu pa biva predstavljena kao kakav kokošinjac u kojem svi trče u nekom različitom smjeru. Ne, predsjednik euro skupine treba on sam predstavljati eurozonu trebamo imati jedinstvenog predstavnika pred Međunarodnim monetarnim fondom. Il faudra que les recommandations preporuke po zemljama koje komisija i vijeće donose, trebale bi te preporuke biti bolje ispoštovane u eurozoni. Mi smo smanjili na tri preporuke po zemljama koje smo predložili vijeću, nema smisla zahtijevati država članica da poduzimaju u jednoj godini 20 reformi, to nije vjerodostojno, to je glupo. Dakle, dogovorili smo se da po zemlji budu tri reforme, ali da ih se ostvari. Da u državama postoji nacionalno vijeće za provedbu tih reformi. Htio bih reći par riječi o Ujedinjenoj kraljevini. Jer tijekom kampanje zastupao sam, zalagao sam se za pošten dogovor s Velikom Britanijom i uvjeren sam da će tome tako biti. U strukturama komisije e, formirao sam e, jednu skupinu za pregovore sa Ujedinjenom kraljevinom oklijevao sam između Jonathana Fola i Nigela faraža ispričavam se, ali Nigel naravno velika podrška, jel? No, jedan je Britanac, drugi je i Britanac i Europljanin, tako da bi se trebali doći zajedno. Naravno, Ujedinja kraljevina i britanska vlada koji kritiziraju Europsku uniju što je isuviše birokratska, što više regulira, e, pravu su, ali moj program jest da se smanji e, čitav taj postupak i sa prvim potpredsjednikom Francom Timmermansom činimo sve što je u našoj moći da se postaramo da e, se bolje upravlja u Europskoj uniji. No, bolje upravljanje ne znači uništavanje, ne znači ukidanje pravila. To ne znači da bi se Europska unija trebala povući iz svega onoga što treba raditi na valjan način u Europi. Mi smo pokrenuli e, digitalno jedinstveno tržište, energetsku uniju smo pokrenuli korak po korak, progresivno popunjemo unutarnje tržište jer ono nije zaključeno i donosimo inicijativu za inicijativom kako bismo promovirali poduzetništvo u Europi. Sve to zahtjevi su britanske vlade i što više britanskih političara. No problem je što se to ne može zahtijevati od ove komisije, jer ova komisija upravo to sve radi i htio bih da e, naši britanski prijatelji podrže inicijativu komisije jer mi radimo na tome da zaključimo što veći broj trgova, trgovinskih sporazuma na svijetu, među kojem je i TTIP. Ja sam za sporazum TTIP. up. Ali nisam za odustajanje od europskih standarda i načela. As in the case of Kao što je tome slučaj u Britaniji, sloboda kretanja radnika nešto je što se ne može dovoditi u pitanje. Isto vrijedi i za transatlantsko partnerstvo. Mi imamo svoje temeljne vrijednosti i svoja načela i ta načela ne mogu se dovoditi u pitanje tijekom ovih pregovora sa Sjednjim američkim državama i doista se zalažem u veliko e, i zajedno sa Cecilijom Malmstrom za maksimalnu transparentnost, ali sam protiv iznošenja javnosti naših pregovaračkih e, položaja, jer mi smo, mi slabimo, što više govorimo onima s kojima pregovaramo, e, što više budemo govorili što ćemo napraviti ako se ne bude ispoštovalo e, naš, e, naše pregovaračke stavove, onda ćemo biti slabiji. Ja sam za transparentnost, ali sam i zato da budemo jaki u tim pregovorima. Trebao bih još nešto reći o Ukrajini. Mi podržavamo demokratske napore ukrajinskog predsjednika. Moramo podržati tog čovjeka jer on ima hrabrost djelovanja, a u toj zemlji nije lako djelovati. I oni koji sumnjaju u naše djelovanje i sudjelovanje u ukrajinskoj krizi, dokazat će im se da su krivu jer mi smo predsjedniku Porošenku pružili svu pomoć koju je Ukrajina tražila i nastavit ćemo na taj način. Mi smo posudili 3,2 milijarde eura u mikrofinanskoj pomoći Ukrajini. Uspjet ćemo uspostaviti dogovor da zajamčim opskrbu plinom Ukrajine i savjetujemo e, naše ukrajinske prijatelje e, u e, reformi, u pravosudnoj reformi. Ja ću učiniti sve što je moje moći da Europsko vijeće uspostavi visni režim za ukrajinsko stanovništvo. Ako uvjeti budu zadovoljeni, to treba napraviti. Kao što je sam Gi Verhofstadt prije nekoliko mjeseci rekao u ovom domu, skupine na Majdanu nisu se bavili samo pitanjima demokracije članstvom u Europskoj uniju. Ljudi koji su tamo i koji žive sad u Ukrajini ne žele živjeti u zemlji u kojoj korupcija igra ulogu koju igra u Ukrajini. Oni žele zemlju slobodno demokracije i moramo ih podržati u tom smislu. Ja sam jako pažljiv i uvijek na svom radaru imam te neke stvari koje slijedim. Naše istočne države članice, osobito kada je riječ o balkanskim državama, e, sigurnost i granice država članica Europske unije nešto je što se ne smije dirati i želim da to Moskva jako jasno razumije. Države članice na Balkanu i druge zemlje moraju znati da solidarnost nije isprazna fraza. Mi smo, mi smo tamo sada i bit ćemo tamo kad god to bude potrebno na Balkanu, Poljskoj i drugdje. No, ovdje se prvenstveno radi o Balkanu i Poljskoj i Baltiku. Ne, govorim o Baltiku, Baltičkim zemljama i Poljskoj. Oni su jako važne članice Europske unije i mi ćemo biti uz njih, ako ikad njihova sigurnost, njihove granice budu dovedeni u pitanje i naša je obveza e, da zaštitimo njihove granice i njihovu sigurnost u slučaju potrebe. Ne znam da li ste sad spominjali luksemburšku vojsku, sada kada ste spominjali vojsku, 71 tisuća vojnika, dakle, možda mi nećemo biti od velike pomoći, ali drugi mogu pomoći u slučaju potrebe. Ja, ja. Doista se pitam zašto mi se sviđaju toliko uh, vaše, vaše ali sviđaju mi se jer doista nadahnjuju me. Jer me podsjećaju na sve ono što sam vam trebao reći, što vam trebam reći. Nikad neću zaboraviti sasna koji sam imao prije sa Nigelom Faražom, e, to je bilo jako jako zanimljivo i dosta bilo je dosta humora i u biti to je jedina zajednička karakteristika koju imamo humor. Da li mogu zamoliti da se podijeli tekst o klimatskim promjenama? Naime, Evo, već 72 minute i 15 sekundi govorim i ističe mi vrijeme, a tema je jako važna. I have new friends. Hm, vidim da imam nove prijatelje. Ovi koji sjede u sredini parlamenta polako, ih se zam, polako se zamaraju, ali vidim da ovi koji sjede na, na krajnjoj desnom, desnoj strani da žele da nastavim. Kako bi se Gospodine predsjedniče komisije, sačekajte samo trenutak. nik na mjesto 358 upravo je stavio masku na kojoj je prikazano lice E, gospođe Merkel. E, ne morate voljeti e, gospođu Merkel, ali moram reći da ovo sada izgleda puno ljepše. Riječ je o kolegi Bonanu. Evo, imali ste svoj show, molim vas da sada sjednete na svoje mjesto. Izvolite, gospodine predsjedniče komisije. auch pa eh, das wird von europäischen steuerzahlern finanziert. A to financiraju europski porezni obveznici. No, izvolite gospodine Juncker. The, the European Parliament is the present is the place. Predsjedniče, Europski parlament mjesto je gdje se možete sa svakim susretiti. Union in diversity. Ujedinjeni u različitosti. Predsjedniče, evo, s obzirom na vrijeme htio bih reći nekoliko riječi i o klimatskim promjenama. Tekst mu govora bit će narednih par sati dostupan, no samo želim reći da moramo biti jako ambiciozni mi, Europska unija, e, na putu prema konferenciji u Parizu. Mislim da ulažemo ogromne napore, vjerojatno nisu dostatni, ali veliki su i veći od e, onih koji ulažu drugi. Borimo se sa uzrocima sljedećih migracijskih valova u nadolazećim desljećima, jer ako riješimo taj problem na adekvatan način, bit će dobro, jer sutra ćemo imati klimatsku imigraciju, ne trebamo biti iznenađeni ako i ta imigracija bude dolazila u Europu, no ne smije nas to iznenaditi, ne smijemo gubiti vrijeme i želim da Europska unija i države članice budu što je više moguće ambiciozni e, na putu prema konferenciji u Parizu. No, moram reći kako mislim da Europska unija ne bi smjela potpisati bilo kakav sporazum moramo uh, usvojiti ambiciozan, jak, čvrst, globalan i obvezujući klimatski sporazum. Za to se moramo boriti i moramo se ustati i progovoriti protiv onih koji nisu za to u našim državama članicama. Europska unija ne smije biti, Europa ne smije biti neutralna kada se radi o klimatskim promjenama, mora biti glasnija od drugih Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs. Eto, predsjedniče, dame i gospodo. Ne radi se ovdje o stanju u Uniji u cijelini, no nisam htio pred vama iznositi ovdje neku poeziju o stanju u Uniji, no evo, s obzirom da moram skratiti. Samo vam želim reći da mislim i vjerujem da Europska unija nije u dobrom stanju, no također vjerujem da moja dužnost nije samo kritizirati stanje u Uniji. Mi smo tijekom protekle godine ostvarili određeni broj reformi koje su po mom mišljenju od velikog značaja. Ovdje govorimo o komisiji, usvojili smo Europsku agendu o migracijama i ne mogu pristati da, na to da se kaže da je komisija bila neaktivna kada se radi o migracijama. Evo, jutro sam čuo na njemačkoj televiziji Bavars, ministre iz Bavarske, federalne ministre, kako kritiziraju nedost, e, komisiju koja je bila odsutna. Ja sam bio na godišnjem odmoru. Šta, vi niste bili na godišnjem odmoru? ali od onih deset radnih dana koliko sam proveo na godišnjem odmoru, e, četiri dana sam radio na grškom pitanju i tri na migracijama. Komisija se sastala u, u svibnju. Mi nismo otkrili novi problem, drugi problem. Mi smo znali za taj problem. Nous avons adopté euh, plusieurs. Usvojili smo više izmjena za koje treba e, unijeti u unutarnje tržište što se tiče energetike, što se tiče tržišta kapitala i zajedno s kolegama iz komisije koje ovdje srdačno, e, kojima srdačno zahvaljujem na e, dobroj suradnji što nije jasna stvar, jer ovi koji su ovdje bili, koji su među nama, koji su bili predsjednici vlade, znaju koliko e, kolegijalnost i prijateljstvo i sučasništvo nisu stalna pojava e, u takvim kolektivima. Ja sam ponosan na komisiju kojom predsjedam, jer smo znali u prvim mjesecima mandata poslati dvoma su zakonodavaca poslati glavne zakonodavne i uredbene E, programe i reforme i sve ono što se tiče deset prioriteta na temelju kojih sam i ponosan sam na to na temelju kojih sam izabran od strane ove ovog uvaženog doma. Sve nije sjajno, ne živimo u savršenom svijetu, bio bi svijet puno bolji i da smo mi bolji i na tome upravo trebamo raditi. Čujte, meni su poznate slabosti Europe, ali isto sam svjestan ogromne slabosti ovog kontinenta koje bi prevladale da nas, da nema Europske unije. Dakle, nemojmo e, se obeshrabiti, nastavimo dalje. Hvala lijepa gospodine Juncker. Poštovane dame i gospodo, Gospodine Juncker, želio bih vam samo kratko uputiti par riječi. Svi mi znamo da je prošle nedjelje umrla vaša majka i da vam je otac teško bolestan i da se nalazi u bolnici. Danas ste u prvi plan stavili svoje službene dužnosti, a u drugi plan osobne osjećaje i zato vam u ime svih nas želim izraziti sučut povodom smrti vaše majke. Svi mi suosjećamo s vama i imate našu podršku. E u ime kluba Pučana riječ ima gospodin zastupnik Weber. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, kao prvo u ime kluba Pučana želim reći da se pridružujem osjećajima sučuti gospodina predsjednika parlamenta. Zahvaljujemo na ovom govoru o stanju Unije, zahvaljujemo na jasnim prijedlozima. Želio bih eh, na početku reći nekoliko riječi o aktual, najaktualnoj temi izbjegličkoj krizi. E, nedavno je talijanski ministar bio kod nas i ispričao je kako je posjetio dom izbjeglički u Italiji, razgovarao sa majkom s jednom obitelji i e, majka je ispričala kako je krenula na put sa petero djece, a došla u Italiju s jednim djetetom. Očite majke bile su prazne. Pune Uvažene kolegice i kolege, smatram da je jako važno da budemo svjesni toga da kada govorimo o brojkama, da govorimo o ljudskim životima i ljudskim sudbinama. I zato moramo biti spremni pomoći ljudima koji kucaju na naša vrata, pružiti im pomoć. Ako to mogu siromašne zemlje kao što je Libanon, Jordan, onda i Europa mora biti dorasla tom humanitarnom zadatku. Uvažene kolegice i kolege, čuli smo dosta toga o ovoj temi. Čuli smo i da je slovački zamjenik predsjednika rekao da Slovačka nije spremna primiti muslimanske izbjeglice. Ja u ime kršćana, u ime pučana želim istaknuti da mi u Europi nismo ponosni time što smo izmislili prava za kršćane nego prava za ljude, ljudska prava i ljudska prava su ona koja moramo štititi. Zadnjih nekoliko dana e, možemo čitati u novinama da je Europa zakazala. U Corriere della Sera Franco Gratini, e, bivši povjerenik za unutarnje poslove e, komisije prije deset godina je govorio o konceptu zajedničke e, izbjegličke politike u Europi. Međutim, e, ono što on kaže nije Europa. I moram reći da nije zakazala Europa, nije zakazao Brisel, nije zakazao e, Strasbourg, nego nacionalni egoizmi ovog kontinenta. Međutim, uvažene kolegice i kolege, moramo biti realni. Dvije trećine ljudi koji su zadnjih godinu dana došli e, morali su se vratiti, odbijeni su, nije im priznat azil i zato je važno detaljno se pozabaviti pitanjima privremene zaštite, pitanjima sigurnih trećih e, država. E, ljudi od nas očekuju da se borimo protiv zlouporaba. Poštovane dame i gospodo, Toliko o temi migracija. E, druga važna tema je gospodarska situacija na našem kontinentu. Trebaju nam radna mjesta, treba nam budućnost, posebno za mlade. Bilo je riječi o unutarnjem tržištu. Unutarnje tržište uvijek je dovodilo do rasta, do zapošljavanja i zato trebamo dalje raditi na tome. Treba nam slobodna trgovina. Slobodna trgovina nije nešto što nam nešto oduzima. Globalna slobodna trgovina uvijek je za nas bila korisna. E, moramo se boriti protiv nezaposlenosti mladih, zato treba raditi na mobilnosti i nekoliko riječi našim e, poljoprivrednicima koji se nalaze u teškim poteškoćama. Mi ćemo im pomoći u ovoj teškoj situaciji. I što se tiče ekonomske situacije, teške ekonomske situacije u Grčkoj. Ako Želimo vidjeti kako se s time nositi, možemo pogledati mjere koje se provode u Španjolskoj, Irskoj i drugdje. U parlamentu smo vodili žestoke rasprave o budućnosti Grčke sa premijerom Ciprasom, ali jasno moram reći da je zaslužio priznanje za promjenu smjera i Cipras je time dokazao da su lijeve ideologije na ovom kontinentu propale i nisu uspješne. I to se očituje i na poziciji Podemosa u Španjolskoj. Što se tiče liberalizacije viznog režima podržavamo prijedloge komisije. Ono što nam je osim toga potrebno je zaštita investicija. Ne smijemo prihvatiti zamrznute e, sukobe Putina. A osim toga otvoreni smo za daljnje prijedloge koji vode u bolju budućnost Europe. Poštovane kolegice i kolege, Jean-Claude Juncker i komisija Komisija je politička komisija. Gospodine predsjedniče, uspjeli ste naglasak staviti na najvažnija pitanja i uspjeli ste ostvariti napredak e, na najvažnijim područjima a najvažnije je da su, je prošle godine nastalo 1,65 milijuna novih radnih mjesta. Čestitamo na tome i u budućnosti ćete imati podršku za svoj program od kluba Pučana. Hvala lijepa gospodine Weber. U ime kluba socijaldemokrata gospodin predsjednik Gospodin Pitela, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Vidim da je mjesto predsjednika vijeća prazno u retoričkom smislu. Ali pretpostavljam da to zapravo e, simbolički odgovara nedostatku pravodobnog odgovora Europe. To je nešto čemu se trebamo pozabaviti. Gospodine Juncker, vi ste danas ovdje i htio bih vam e, izraziti žaljenje svoga kluba. Danas ste nam se obratili i naglasili ste koliko mislite da su institucije važne. Hvala vam na tome. Htio bih vam zahvaliti na govoru. Ja ću govoriti otvoreno, jednako kao i vi niz je stvari koje bih se htio dotaknuti. Rekli ste da je migracija jako važna i Europa treba biti dosljedna, držati se svojih vrijednosti. E, potreban je prijedlog koji se temelji na solidarnosti. E, izbjeglice bježe, mi moramo dati dobrodošlicu. U protivnom, Europa ne postoji kao kontinent, kao e, unija koja se temelji na solidarnosti. Mi bismo trebali biti na ulicama, razgovarati s građanima, rukovati se s njima. Često govorimo o distanci između građana i institucija, a sad e, su se ljudi udaljili sami od sebe, jedni od drugih. Potrebno nam je veća unija, e, veće jedinstvo i zajedništvo. Komisija dobro predlaže distribucijske kvote za migrante. Mislim da je to dobra ideja. Mislim da trebamo napraviti reformu Dublina. imigracija je pitanje o kojem svi razmišljaju, no postoje neke druge stvari o kojima treba razmišljati. Naprimjer, kriza zapošljavanja, gospodarska kriza koja pravi podjelu između bogatih i siromašnih koja e, dijeli e, kontinent. Govorili ste o statusu trostokoga kojem se trebamo vratiti, ali prije svega moramo se pobrinuti da se pravila poštuju. Moramo e, završiti sa socijalnim dumpingom i trebamo revidirati direktivu o upućivanju radnika. Siguran sam da, da je potrebno promijeniti određenu vrstu ugovora kako bismo osigurali veću sigurnost radnika. Potrebno je da se porezi plaćaju tamo gdje nastaje i se ostvaruje dobit, imati e, odgovarajuću poreznu osnovicu te e, poboljšati izvještavanje po zemljama. Kad je riječ o Grčkoj, s pravom ste spomenuli i govorili ste e, o neuspjehu monetarne unije i trebamo to mm, pokušati popraviti što je prije moguće. No sve su to mali koraci. Trebamo pogledati izvješće Perlange BRS koje je nedavno usvojio ovaj dom. Treba ga primijeniti. Treba isto tako nešto učiniti po pitanju nacionalnih dugova jer je pozicija u kojoj se nalazi Europska unija u tom smislu je šokantna. Vrijeme je da govorimo o investicijama, o euro obveznicima. E, trebamo pravi investicijski paket koji će poduprijeti gospodarstvo i društvo u Europi. nam je, potrebno nam je održivo e, kružno gospodarstvo i e, stoga nam se u tom kontekstu približavaju i važni rokovi, uključujući i COP21 u Parizu. Kad je reč o Siriji, Ukrajini, svugdje oko Europe, blizu naših granica, vode se ratovi. Zahvaljujući gospođi Mogherini, Europska unija je napravila važne pomake naprijed. Mi se ne smatramo slabom silom već e, se naša snaga prepoznaje svugdje i doprinosimo ponovnoj stabilizaciji u svijetu, moramo se vratiti pristupu suradnje, poštovanja, solidarnosti između naroda, trebamo ulagati u Afriku, pomoći Africi dugoročno. Gospodine predsjedniče, znate i sami da nećemo dobiti drugu šansu. Ako ne budemo djelovati, djelovali sada, e, situacija će postati nepovratna. E, Europska unija treba obavljati svoju istinsku zadaću. Mi bismo trebali biti sjajan kontinent. Prvo smo upali u ralje merkantilizma i e, kapitalizma E, to nije dovoljno dobro. Moramo donijeti odluku, izabrati, na nama je da izaberemo. Trebamo izabrati one koji će e, osigurati uspjeh Unije. U protivnom ćemo samo promatrati e, njezin konačni pad. Hvala. Hvala lijepa gospodine Pitela. U ime EKR-a, predsjednik kluba, Gospodine gospodine Juncker, samo bih htio ponoviti ono što je rekao gospodin eh, Schulz. Eh, doista vam čestitam na hrabrosti i isto tako na osjeću osobne dužnosti što ste došli. Mi se ne slažemo uvijek, eh, ali u svakom slučaju hvala vam i moram vam odati počast što ste danas unatoč svemu došli ovdje. Ne brinite, nisam postao mekši zbog ovoga. Godinu za godinom slušamo ovdje retoriku sa svih strana i to je u ostalom poanta parlamenta da raspravljamo. Postoji jako puno ideologija, idealizma, a neki kažu da je e, više Europe jedini odgovor. Neki kažu da je Europska unija glavni razlog naših problema. I mislim da će se danas ta rasprava e, ponoviti. I znate što? I zato se nikad ništa ne napravi. Zato se Europa suočava stalno sa novim krizama. E, mi iz različitih političkih perspektiva smo ušli u politiku jer smo htjeli pomoći ljudima, ali ovdje u ovom domu smo paralizirali ovu raspravu, ovaj kontinent zbog dogme, ideološke dogme. E, to su politike koje su poput e, kula u pjesku koje more samo raznese. I kad E, isto tako, evo vidite što se događa, isto tako da netko silazi sa maskom e, Angele Merkel. Potrebno nam je više realizma, eurorealizma. I mislim da je izbjeglička kriza dobar primjer toga. Mnogi ljudi u ovoj, e, ovom domu stalno miješaju izbjeglice sa ekonomskim imigrantima. Dakle, ili ih treba sve izbaciti ili primiti, e, ali trebamo vidjeti o kojoj se razlaci radi. Izbjeglice su oni koji traže spas, koji žele preživjeti, ali oni koji ne bježe od gladi ili progona, e, e, sasvim je jasno da u ljudskoj prirodi da, da žele težiti boljem životu i u tom slučaju moramo primijeniti relevantna pravila. Mora postojati E, sustav, migracijski sustav kojeg se trebamo držati, ali trebamo biti iskreni prema biračima. Sukob u e, Eritreji, Ukrajini, e, Iraku i Siriji traju već neko vrijeme i oni koji tvrde da postoje laka rješenja glume, ali u Europskoj uniji se ne traže zajednička rješenja. Umjesto toga naše zemlje i naše institucije sada pokušavaju pronaći krivca umjesto da pokušaju pronaći rješenja. Postoje neke zemlje koje jednostrano e, mijenjaju pravila, neke ih naprosto zaobilaze i podrivaju povjerenje. Međutim, neovisno vašim ideološkim e, stavovima, e, Europska unija bi trebala imati za cilj objediniti zemlje, surađivati i zajednički naći rješenje. Stoga sjednimo zajedno za stol i ne mislim pritom samo na zemlje članice Europske unije. Ovo je kriza koja zahtjeva međunarodni odgovor. E, kad 90% izbjeglice iz Sirije su u izbjegličkim kampovima u Libanonu, Jordanu i drugdje pogledajmo što svaka pojedina zemlja može napraviti da bi im pomogla, ali trebamo biti jasni, govoriti zemljama što da rade, E, tjerati ih da rade nešto drugo samo dovodi do više okrivljavanja. Možda će se neki od vas zbog toga e, osjećati bolje, ali će se kriza pogoršati i sve ćemo se više udaljiti od rješenja. Jer različite zemlje mogu pomoći ljudima na različite načine i to trebamo priznati. Istina je, neke zemlje žele prihvatiti imigrante u Europskoj uniji. To je njihov izbor, njihovo pravo, a neki će reći da žele pomoći najranjivijima u e, kampovima oko Sirije. Mi imamo e, obvezu pomoći ljudima koji su se raselili zbog sukoba, a ne samo e, tisućama koji su došli na naše obale. Zato neke zemlje, uključujući i moju, se usredotočuju upravo na njih. Pokušavamo pomoći ugroženima, dajemo milijune pomoći izbjeglicama, među ostalima i u i dajemo više od 0,7% eh, eh, bruto nacionalnog dohodka da bismo pomogli onima kojima je pomoć potrebna. I druge zemlje također mogu pomoći tako da daju više sredstava. Isto tako mogu osigurati eh, i centre za predavanje zahtjeva u različitim područjima drugi isto tako mogu e, e, e, se boriti protiv krijumčara za nas stabilizacija situacije znači da se usmjere resurse, da se spriječi dolazak onih koji nemaju legitimni razlog za to. Ne bismo trebali imati svetih krava ako želimo riješiti problem. Predsjedniče Juncker, u prošloj godini vidjeli smo da ima jako puno kriza u Europi. Potrebno je pronaći rješenje. Treba realistično pristupiti rješavanju ovih problema. Završilo je vrijeme upiranja prstom. Nadam se da danas nećemo e, svjedočiti tome, jer to neće dovesti do rješenja. Sjednimo stoga zajedno i surađujemo. Europa ne treba novu željeznu zavjesu, već je potrebna željezna volja da bi zajednički raspravljala i zajednički pronašla rješenje. Nadam se da ćete slušati. Hvala. Hvala lijepa gospodine Kamala. Sada u ime kluba liberala gospodin Verhofstadt. Prije svega gospodine predsjedniče, već sam osobno izrazio svoju sučet gospodinu Junkeru zbog smrti majke, a to sam učinio u ime svoga cijelog kluba. Gospodine predsjedniče, možda bismo iduće godine mogli organizirati raspravu na drugačiji način. Mogli bismo pozvati 28 šefova e, vlada i država na raspravu. Mislim da ima e, dovoljno mjesta na ovoj strani vijećnice. Jer mislim da e, mislim da gospodin Juncker nema 90 minuta da bi u, vijeću da bi se obratio. Isto tako bilo dobro da je ovdje gospodin e, Tusk. Evo, imamo sada e, e, stalnog predsjednika Europskog vijeća i mislim da je njegovo mjesto danas ovdje. Znam da je na Bliskom istoku, u Jeruzalemu, u Ramali, e, ali on treba ići od glavnog grada do glavnog grada država članica kako bi e, razgovarao o imigracijskoj politici Europske unije. To je njegov zadatak. E, treba se baviti srži problema, a to je nedostatak političke volje i jednostan, jedinstva, gospodine Kamali, između država članica. Jer ono što vi branite E, je stav da trebamo svi birati kojim izbjeglicama ćemo pomoći. Evo, u Njemačkoj ćemo ovako, u e, Mađarskoj u svakom slučaju na jedan sasvim poseban način. To nije način da se rješava ovakav problem. Izbjeglička kriza je kolektivna odgovornost Europske unije. O, o tome se radi. I mi moramo prestati djelovati i reagirati. Naše države članice reagiraju, a ne djeluju proaktivno. U travnju se dogodila tragedija na Mediteranu. Što se dogodilo? Malo smo povećali proračun za Frontex. Eto, shvatili smo da ćemo tako riješiti problem, ali problem se nije riješio. Dva mjeseca kasnije, 50 dana kasnije, sve te izbjeglice su eh, blokirale ulaz u Britaniju i što smo napravili? Evo, što smo napravili? Dali smo malo više novca za šatore, za hranu, za te e, jadne izbjeglice u Kaleu. I onda smo mislili, evo i taj problem riješen. Eto, sad možemo e, lijepo na godišnje, godišnji. A u Budimpešti se E, događa nešto strašno, e, masa izbjeglica dolazi na željeznički kolodvor i prema njima se postavlja, e, ponaš, ponašaju, odnosno postupa bez imalo poštovanja. I šta sad? Pa evo malo ćemo otvoriti željeznicu tako da mogu doći lijepo u Austriju. Evo, i smatramo da je time problem riješen. To je sramota za Europu, zato što ne postupa s izbjeglicima na odgovarajući način. Stoga trebamo reći da su neke zemlje preuzele svoju odgovornost, na primjer Njemačka. 20 e, tisuća izbjeglica su prihvatili u pet dana u Minhenu. A neke zemlje kažu naprosto ne, ne, mi nećemo. I u svakom slučaju moram reći da tisuće običnih građana su, kao pa s tome, pokazali više solidarnosti nego njihovi nacionalni e, vođe u našim državama članicama. Stoga je moja poruka, zapravo ne za vas, gospodine Juncker, u tom smislu se ispričavam vama, već poruka vijeću je da oni trebaju E, prestati govoriti da se radi o krizi Europe. To nije kriza Europe, to je kriza zbog nedostatka Europe. Dakle, e, krivnja nije na Europi. E, Dublin je negiranje Europe. Tu se kaže mi trebamo biti odgovorni za, za to. Vi, mislim da ste vi napravili važan korak zato što dijelite odgovornost i nadam se da će vijeće, možda ne za nekoliko mjeseci, već nadamo se u nekoliko dana će prihvatiti neke od ovih e, prijedloga. Potreban nam je sustav za legalnu migraciju. Neki kažu to nije isto. E, ekonomski migranti i izbjeglice to nije ista stvar. Znamo, ali to se može riješiti samo ako imate e, jedinstveni migracijski sustav, a ne da imate 28 E, sustava. E, u Americi postoji e, zelena karta. Imamo i mi sustav, to je plava kartica, ali to je zapravo 29. sustav, zato što postoji još 28 nacionalnih sustava. Vi ste najavili da ćete osmisliti paket za legalnu migraciju kako bi se riješio ovaj problem. I htio bih završiti tako što ću reći da je najvažnija pouka, gospodine predsjedniče i dragi kolege, to da vijeće E, shvati da ne možemo okretiti leđa krizi u susjedstvu. Uvijek plaćamo cijenu za to. Nemojte misliti da može postojati sukob na Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku i da možemo reći ma to je izvan Europe. Mi plaćamo cijenu toga. I uvjereni smo i u ovom domu da e, odnosno bili smo uvjereni u ovom domu da sirijski rat u Siriji nije naš problem. Puno puta smo čuli u raspravama da ne treba ništa napraviti, da ne trebamo pomagati demokratskim snagama. I što se dogodilo? Došao je ISIS, a isto tako e, pojavila se ta izbjeglička kriza. Trebamo nešto napraviti ako će e, zaključak ove rasprave biti to da smo svi ponovili naša stajališta, to neće biti ništa novo. Potrebna nam je nova inicijativa. Mislim da se u okviru Ujedinjenih naroda treba završiti krvoproliće u Siriji, treba riješiti izbjegličku krizu i riješiti situaciju kako da se ljudi mogu vratiti kuća, kućama. Ja molim gospođu Mogherini i vijeće da zatražite od e, naših predstavnika u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda da se e, izadri nova inicijativa da se završi sukob u Sirini i da se pronaže e, održivo rješenje za ovu krizu. Hvala lijepa gospodine a sada u ime kluba GUE, gospođa Cimer, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine Juncker, i u ime mog kluba dopustite da vam izrazim sučut i suosjećanje s vama kao osobom. Suosjećamo s vama svi mi ovdje u Europskom parlamentu. Međutim, što se tiče govora i izlaganja o stanju u Uniju, u Uniji. Što se tiče problematike izbjeglica, željela bih ovdje istaknuti dvije stvari. Dobro je poznato da je Zeus oteo princezu Europu i ta Europa bila je prva migrantica u Europi i od nje dolazi ime Europe. Od nje dolazimo mi europljani. I, svi sam, I vi sami ste rekli da bi bila iluzija e, reći da će problemi koji su povezani s izbjegličkom krizom e, uskoro biti gotovi. To je iluzija. Sada smo suočeni s najvećim problemima u ovom stoljeću, a to su problemi koje možemo usporediti i sa borbom protiv klimatskih promjena. Riječ je o zajedničkom globalnom problemu. E, vaše prijedloge e, shvatila sam kao poruku. Poruku onima, bilo ovdje u ovoj vječnici ili onima koji trebaju snositi odgovornost u državama članicama ili onima koji su krivi za rasističke ispade i smatraju da Europa ne treba pomoći i da Europa treba voditi računa samo o vlastitim interesima i svojim pojedinačnim nacionalističkim pozicijama. Neke stvari moramo preispitati. Neki prijedlozi mi se čine kao dobar korak prema naprijed, a neki kao nedovoljni, ali imat ćemo priliku o tome dodatno razgovarati. U svakom slučaju podržavam sve prijedloge čiji je cilj osigurati zakonite e, migracijske putove i zakonite mogućnosti dolaska u Europu. Mora postojati pravičan, e, solidaran stav i pritom E, ne možemo imati ključ raspodjele koji će zanemariti individualne aspekte i potrebe ljudi. Tu ćemo ozbiljno shvatiti ono što ste rekli jer sve to počiva na Ženevskoj konvenciji. Jer zato moramo pružiti zaštitu i štititi ljudska prava i na tome mora biti naglasak u ovoj raspravi. Međutim, željela bih ovdje ukazati na poveznicu sa Grčkom i načine na koje mi rješavamo probleme. Upravo što se tiče izbjegličke krize vidimo jednu kulminaciju. E, slike sa otoka Kos pokazuju koliko je snažna poveznica sa pitanjem e, da li neka država dobro funkcionira i to se vidi i u odnosu prema izbjeglicama. U Mađarskoj je, je došlo do probijanja tabua što se tiče odnosa prema izbjeglicama. Tu je postalo jasno e, da su šefovi vlada oni koji su egzekutiva, a komisija ne djeluje. I to je stanje kojeme moramo stati na kraj. Mi naprosto ne želimo biti u situaciji da šefovi država naprosto vode računa o svojim ograničenim e, interesima, interesima pojedine države članice. Isteklo vam je vrijeme. Samo trenutak. I gospodin Juncker je više nego utrostručio vrijeme, ali i vi ste prekoračili vrijeme. No, e, ne smijemo sada gledati na svaku riječ. E, ni to nisam činila što se tiče vaše govora, ali moramo vidjeti koji su prioriteti bitni. Tu postoje socijalni prioriteti koji moraju biti u prvom planu i to je nešto što morate promijeniti jer to je naš zajednički zadatak. Ne možemo dopustiti da taj aspekt ostane izvan područja našeg zajedničkog djelovanja. Hvala gospođo Cimer. To mi se čini neprihvatljivim. Vi to neprestano radite. Bio sam velikodušan. Vi ste prekoračili predviđeno vrijeme za dvije minute, a onda kažete da zato što je gospodin Juncker govorio dugo, sada i ja mogu govoriti dugo. A vama ondje moram reći da vi niste zaduženi za mjerenje vremena u parlamentu. No, sada u ime zelenih gospodin Lamberts. Izvolite. Hvala, hvala predsjedniče. Gospodine Juncker, slažem se s vama i slažem se s vašim ambicijama koje ste prikazali za Europsku uniju. Europska unija, dragi kolege, utemeljena je na poštivanju ljudskog dostojanstva, slobode, jednakosti, jednakosti prava i poštivanju ljudskih prava i onih prava onih koji pripadaju manjinama. Te zajedničke vrijednosti su predstavljaju naše društvo koje je utemeljeno na nediskriminaciji, solidarnosti, tolerantnosti, pravdi, pravednosti između muškaraca i žena i o toj uniji danas raspravljamo. A o kakvoj uniji govorimo kada jedini rast koji se vratio u Europu jest rast isključenja, siromaštva, nejednakosti, a vodi se fiskalni rat. O je mi uopće u Europi govorimo kada suočeni sa problemima i izbjegličkim problemima neki šefovi države vlada samo govore o zidovima. Kakva je to Europa kada je imamo kada idemo do poniženja nekih državnika od strane kolega. Dakle, kolege, ugovor iz Lisabona koji smo malo o kojem se malo prije spominjalo e, govori o sve e, užoj uniji između e, Europljana. Čini mi se da je sve uskogrudnija. No opet članak drugi ovog sporazuma koji sam spominjao živ je i ta Europska unija postoji svugdje gdje imamo žurne situacije, humanitarne, socijalne prirode, problema s okolišom ili neki drugi i tu svi trebamo zajedno se ustati i boriti zajedno. Mislim na sve naše sugrađane koji svakodnevno e, nalaze način da žive e, poštujući ograničenja koja nam nameće naša, naš planet. Mislim na ove e, nastavnike koji mladima stavljaju na raspolaganje alate da se bore za, za svoj život. Mislim na poljoprivrednike koji hoće u harmoniji raditi sa ovom zemljom na kojoj smo rođeni. Mislim na istraživače koji traže pravedna i održiva rješenja. Mislim na poduzetnike koji nalaze rješenja kako bi se provela ta te, ta rješenja. Mislim na bankare koji hoće vratiti u službi e, društva e, svoje banke, mislim na one koji okreću leđa fosilnim energijama, mislim na umjetnike koji usprko svemu hoće u nama pobuditi ono što je najljepše u ljudskoj duši. Mislim naravno i na one, a to su često oni i one koji se bore protiv diktature profita, kratkoročnog profita koji se bore protiv e, korištavanja čovjeka od strane čovjeka. I ovo vrijeme, kao što ste rekli predsjedniče, u ovo vrijeme humanitarne e, hitne situacije, zar ima šta ljepše od divnog, e, divne ljudskosti i ljudskog jelana koji vidimo u mnogim državama članicama, ljudi koji pomažu izbjeglicama koji su pobjegli od smrti. Europska unija je suprotno od onoga da se zatvaramo za sami sebe. Htjeti uniju protiv ostalih, pa to znači da ćemo jedni protiv drugih se ustati uskoro. Akteri promjene, promjena, današnjih promjena, jesu oni koji pomažu da, da živi Europa i zahvaljujući i s tim ljudima, gospodine Juncker i dragi kolege, trebamo izgraditi ponovno mostove i ponovo stvoriti nadu. Ako ih Europa izgubi, Europa je izgubljena. Dakle, suočeni sa izazovom izbjeglica, migranata, sjetite se prije godinu dana Papa Franjo je ovdje rekao da Europa ima dvije dužnosti, prihvatiti i djelovati na eh, uzrocima konflikta. Predsjedniče, vi ste imali prave riječi i to ste rekli još u prošlo proljeće i prijedlog koji ste ovdje iznijeli ukazuje na smjer kojim treba ići. Da, moramo imati stalni ključ za eh, raspodjelu eh, migranata po državama članicama koji će biti obvezujući i moramo stati u kraj tom okrutnom biznisu e, trgovaca ljudima. I u ime svog kluba zastupnika iznosim vam jako konkretan prijedlog. Ovaj parlament u kojem se danas sastajemo, mi, ga, mi smo u njemu manje od 50 dana godišnje i tijekom onih 300 ostalih dana e, ovi uredi zastupnika koji imaju tuš e, koji se grije, e, ostaju prazni. Predlažem da se ovaj dom ovdje stavi na raspolaganje privremeno migrantima, izbjeglicama i da se plenarna zasjedanja e, organiziraju u Briselu onoliko koliko bude nužno. Eto, dragi kolege, jedno konkretna, jedna konkretna mjera koja bi omogućila našem domu da poveže riječ s dijelom i da konkretno prikažemo koliko nam je stalo do solidarnosti i do ljudskog dostojanstva. Hvala. Hvala lijepa gospodine Lamberts. U ime kluba e FDD riječ ima gospodin Farage. Hvala gospodine Juncker. Krivo ste shvatili. Kao što sam vam rekao u e, travnju, zajednička imigracijska politika azila e, je takva da svi koji dođu u Europu E, mogu ostati, a to dovodi zapravo do biblijskog e, potopa. I to se upravo i događa. Čuli smo što se u Njemačkoj dogodilo prošli tjedan. E, rečeno je da svi mogu doći. Prekasno je da sve zemlje gdje izbjeglice mogu ili ne mogu ostati. Oni samo trebaju e, baciti e, putovnicu preko Mediterana i reći da dolaze iz Sirije. Većina ljudi dolazi i slovački ministar je bio dovoljno iskren pa je to rekao. Većina njih koji dolaze su ekonomski migranti. Osim toga, kao što sam ranije upozorio, postoje dokazi da oni koriste tu rutu da bi e, um, ubacili džihadiste na europsko tlo i e, to dovodi do rizika za koheziju našeg društva ako želimo zaštititi istinske izbjeglice, ako želimo zaštititi naša društva, ako želimo spriječiti e, kriminalne e, bande, onda bismo trebali napraviti ono što su napravili Austra, Australci i trebamo reći tko se može kvalificirati za dodjeljivanje statusa izbjeglice. Znam da namjeravate e, potrošiti desetke e, milijardi britanskih e, funti i tako da nam kažete što mi trebamo misliti, ali reći da odbacivanje nekoliko europskih zakonodavnih akata će nas da promijenimo mišljenje. Mislim da će ako nam e, zapravo budete stalno oduzimali suverenitet, mislim da će za nekoliko godina Britanci odlučiti da žele napustiti Uniju. E u ime kluba ENF e, gospodin Filipo. Možemo lako rezimirati stanje u Uniji. Kriza, gospodarska kriza koja uništava našu, naše gospodarstvo, diplomatska kriza, EU je uvijek e, ponizna pred e, NATO-om u Ukrajini, Siriji, Libiji i sve sto zemlje koje ste uništili e, i imamo sada ogroman broj nelegalnih izbjeglica i terorista. Ja sam jako zabrinut ovim ludilom ludim porukama koje ste naumili, dakle 160 tisuća e, ilegalnih e, migranata još od već idućeg tjedna da se mora primiti i prijetite čak e, prijetite čak kaznim financijskim kaznama pa ljudi više ne mogu to izdržati a nikakav pritisak se ne vrši na petromonarhije, prebogate petromonarhije kojima su ti migranti u susjedstvu A naši poljoprivrednici će biti sretni da vide da dobivaju samo mrvice od vas. 500 milijuna za poljoprivrednike, a 4 milijarde za e, izbjeglice. E, vi kršite sva prava našeg stanovništva, dakle, vi skačete tu, poskakujete poput e, divokoza i govorite, spominjete samo o Europi, Europi i vaš fan, vaša fantazam atlantistički e, čisti neuspjeh. Sve će ovo e, pasti u zaborav povijesti i nadam se da će prvi Britanci odbiti, odbaciti Europu i konačno će naši narodi znati šta je prosperitet, demokracija, prosperitet i mir. Das Wort hat jetzt die fraktionslose Abgeordnete. E, sada riječi ima e, nezavisna zastupnica Morvaj. Hvala. Patrioti, ujedinite se. Prije svega sam htjela pisati i reći patrioti Mađarske, ujedinite se. Jer ja sam doista zabrinuta za svoju domovinu. Onda sam htjela napisati Patrioti Europe, ujedinite se. Jer znam da brojni domoljubi širom Europe misle isto što i ja. I na posljedku sam shvatila da postoje patrioti ne samo u zemljama tranzita i zemljama primateljicama imigranata, već postoje domoljubi i u zemljama od kuda dolaze, u afričkim zemljama, u siromašnim azijskim zemljama, mi svi sanjamo isto. Živjeti u svojoj domovini, raditi za svoju domovinu, u miru. Zadržati svoje korijene, kulturu, tradiciju. Dinimo se počnemo razmišljati i raditi zajedno za ostvarenje zajedničkoga sna, te učinimo svijet boljim mjestom. Hvala. Äh, äh, Sada u ime vijeća riječ ima gospodin ministar Schmidt. Predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, predsjedniče komisije, uvaženi Povjereniče, u ime vijeća najprije želim zahvaliti predsjedniku Junkeru na govoru o stanju u Uniji, na njegovoj lucidnoj analizi situacije i njegovoj viziji i uloga za Uniju i želim mu zahvaliti na tome što je rekao stvari takvim, opisao ih takvim kakve jesu, ali osobito mu želim zahvaliti na prijedlozima, važnim prijedlozima, važnim inicijativama u ovim različitim oblastima. Upravo ste, gospodine predsjedniče, nije vrijeme da se nastavi kao uobičajeno e, funkcionirati. Ne, treba e, hrabre, inovativne mjere donijeti i mobiliziramo sve te sposobnosti, kapacitete koje koje možemo poduzeti u ovim povijesnim trenucima. Da, ovo je povijesni trenutak i moramo to napraviti kao što smo to napravili u trenutku e, pada Berlinskog zida i ponovnog ujedinjenja Europskog kontinenta. Europa ima sa pred sobom veliku krizu i to zahtjeva prave mjere, pravu solidarnost koji su tipični za e, europsku solidarnost. Predsjednik Juncker stavio naglasak na e, situaciju u kojoj su migranti izbjeglice. Ovo je kritičan trenutak za Uniju. Nedavni događaj to potvrđuju. I ovo poprima razmjere bez presedana i izgleda kao da nam izmiče kontroli i to dovodi u pitanje naše vrijednosti. I da, istina je, dovode u, u pred velika iskušenja naše instrumente i pravila i nipošto nam ne dopušta da odgađamo rješenje. Na sastanku vijeća za pravosuđe i unutarnje pitanja održanom u srpnju vijeće je poduzelo sve što je moglo glede mjera i usvajanje privremenog i iznimnog sustava premještanja preseljenja. Neću vam skrivati da je to sve bilo teško za usvojiti i ne skrivam da moramo i da to nije dostatno, da moramo ići dalje i više. I novi prijedlozi predsjednika koje je predsjednik Juncker iznio danas su važan doprinos ovom postupku u tijeku i novi sastanci vijeća su predviđeni. Ova žurna situacija i tako da se ne smijemo dijeliti. Europa je u potpunosti u stanju savladati ovu krizu. Uostalom spominjano spomenut je broj od 0,11% našeg ukupnog stanovništva. To nije ogromno. Europa može savladati ovu krizu ako bude djelovala sukladno svojim vrijednostima i prevaziđe uskogradost. Dakle, ako budemo imali pravu zajedničku politiku, onda ćemo moći riješiti probleme. Predsjednik radi bez, e, bez stanke sa svim državama članicama i sve će učiniti da uspijemo u tome. Naravno, nećemo moći uspjeti, a da svi ne uložimo veliki napor. I vraću se na to tijekom rasprave koju ćemo voditi o migraciji i izbjeglicama u Europi. Predsjedniče, imali smo priliku iznijeti i ostale prioritete našeg predsjednika koji se preklapaju uveliko sa prioritetima predsjednika komisije. Naravno da ne smijemo zaboraviti pitanje nezaposlenosti i ponovno pokretanje gospodarstva Naravno, tu je i problem nezaposlenosti kod mladih. Imamo plan ulaganja koji sada hrabro i brzo trebamo provesti u dijelo. Predsjednik je o tome govorio. Luksemburško predsjedništvo o tome je puno govorilo i znam predsjedniče komisije da se slažemo oko toga. Nama je jako stalo do produbljenja socijalne dimenzije Europske unije. Dobro sam slušao sve što ste rekli o socijalnom dumpingu, o e, jednakoj plaći za jednak rad. Jako je važno da sloboda kretanja bude očuvana, no kako bismo je očuvali moramo stvoriti taj, tu ravnotežu između socijalnih prava s jedne strane i e, ekonomskih sloboda. Mi podržavamo komisiju kako bi se pokrenulo unutarnje tržište, osobito kada se radi o gospodarskom, e, o tržištu i to nam može pomoći i za industriju i za sektor usluga i to će promijeniti naš način funkcioniranja i naše tržište rada i to će imati ogroman utjecaj na kvalifikacije, kompetencije kojima se moramo podhitno pozabaviti. Veliki izazovi održivog e, razvoja, borba protiv e, klimatskih promjena i konferencija u Parizu. Dakle, to su ključni, ključne stvari jer je ulog od presnog značaja. Ne smijemo zaboraviti, a to je već i rečeno, da ova izbjeglička kriza jest prvenstveno rezultat drugih kriza, strašnih sukoba koji se vode u našem europskom susjedstvu. Uostalom, kada se osvrnemo na naše susjedstvo, ne možemo reći da je to jako stabilno susjedstvo. To je susjedstvo koje je protkano krizama i sukobima. Dakle, Europa mora biti ključan akter europska politika sigurnosti za sigurnost i obranu mora biti aktivna sa Federico Mogherini i moramo zajedno s međunarodnom zajednicom djelovati. Hvala na pozornosti. Hvala lijepo gospodine Šmita. Sada u ime kluba Pučana gospodin Royal. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče komisije, predsjedniče vijeća. Kao prvo zahvaljujem eh, gospodinu Junkeru na tome što je jasno dao do znanja da je Europa daleko više od pukog projekta. Riječ je o zajedničkim vrijednostima i zajedničkim ciljevima. Možda je ova izbjeglička kriza također i jedna šansa da neke vrijednosti ponovno stavimo u prvi plan. Postoji povijest, postoje temeljne vrijednosti i tu moramo pružiti pomoć. E, države članice e, mogu puno toga učiniti i to je pravi smjer, e, to je ispravno i na tome zahvaljujem. Zahvaljujem i na tome što ste govorili o sigurnim trećim zemljama, zemljama podrijetla, borbi protiv krijumčara. E, važno je da ste dali do znanja da je ova tema vrlo složena i da odgovor e, nije jednostavan E, neće se riješiti problem ni ako uvedemo zakonite migracije. To je samo jedan aspekt e, jer ima puno toga što je ovdje relevantno. Međutim, e, postoji nešto što mi nedostaje. Nedostaje mi odgovor na pitanje kako ćemo to financirati i kako ćemo osigurati da imamo i podršku građana Europe. Sve će to funkcionirati ukoliko postoji blagostanje, zapošljavanje u Europi i taj problem, problem gospodarskog rasta nije problem samo Grčke. Postavlja se pitanje kakva je situacija sa našim jedinstvenim tržištem, e, cijenama energije, e, što je sa ciljevima inovacija, istraživanja i drugima. Ima puno pitanja, vremena nije dovoljno, ali to je glavni preduvjet ukoliko želimo riješiti druge probleme i tu očekujem dosljedno djelovanje komisije. Hvala. Zahvaljujem. Sada riječ ima zastupnik gospodine Rodriguez u ime socijaldemokrata. Predsjedniče, upravo ste održali hrabar govor za Europsku uniju, za uniju Europljana i mi vas u tom smjeru i podržavamo. Da, Europska unija je suočena s egzistencijalnom krizom i ono što u pitanju sada jeste da se moramo pitati kakvi smo to mi ljudi, mi europljani i u ovoj vrsti krize, da li ovakva kriza da li je možemo riješiti? Dakle, ovakvu krizu mogu riješiti samo europska rješenja. Dakle, ova tragedija koja je na našim granicama zahtjeva rješenje, jedino rješenje jest jedin, jedino e, sustav stvarnog stvarne politike azila. Jedino rješenje jest stvarna prava europska agenda za migracije i jak apel za europsku suradnju. Za sve veće napetosti na e, polju nezaposlenosti jeste da program punog pune zaposlenosti. No, da li možemo reći da sve države članice imaju odgovarajuće uvjete da usvoje i provedu takvu agendu? Ne, ne vjerujem. Eurozona je područje razlika, a ne konvergencije i zato je vaš plan ulaganja jako važan. Dakle, zaključno trebam, hoću reći da nam trebaju stvarne europska rješenja i za to mi zastupnici Europskog parlamenta trebamo predstavljati ne samo naše e, sunarodnjake, već europljane u cijelini. Hvala, moram reći da ne mogu dopustiti plave kartone jer doista kasnimo. Stoga molim sve da se drže a dodijeljenog im vremena. U protivnom će vrijeme koje je predviđeno za glasovanje se preklapati s ovom našom raspravom. Dakle, bit ću striktan kad je riječ o ovome. Vrijeme za govor je jedna minuta. Mi znamo kakva je situacija s izbjeglicama E, koji uspijevaju doći na europsko tlo. Ona je dramatična. Govorili ste o pravim dubinskim razlozima. Ja sam samo htio nešto, to pitanje e, razmotriti s etičke strane koje se često, često zanemaruje. Postavlja se pitanje što treba napraviti e, komisija, vijeće i ovaj parlament trebamo priznati da neke europske zemlje su u velikoj mjeri odgovorne za sadašnju situaciju. Ne samo zbog invazije na Irak, već i zato što su krive zbog nedjelovanja ili neučinkovitog uplitanja u sukobe u Africi i e, Bliskom istoku, a to je dovelo do sadašnje situacije. I to je nešto što je vezano uz moral i uz pravdu. I, i to je nešto o čemu treba razgovarati kako bismo odmah shvatili i one sljedeće korake koje trebamo poduzeti. Gospodin Kastaldo. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine Juncker, govorili ste o problemima. Međutim, postoji e, prazno mjesto gdje treba govoriti o e, mjestu, dakle gdje bi trebao sjediti gospodin Tusk. Stalno se daje novac za nešto, za izbjeglice, za različite stvari. A zaboravljamo vrijeme kada smo mi imali izbjeglice. Govorimo o posljedicama trgovinske politike, o posljedicama djelovanja multinacionalnih kompanija. Ne zaboravimo o multinacionalnim kompanijama iz SAD-a i Kine. Ne govorimo o tome samo u kontekstu TTIP-a. Libano... Con la complicità di alcuni nostri governi E, mnoge druge zemlje su učinile puno da destabiliziraju e, Bliski istok. O tome se ne govori. Zapravo, jači udaraju po slabijima. Čini se da se to događa u Europi. Trenutno se Europa ponaša kukavički. Mnogi e, se ponašaju kao da se radi o limunu koji treba iscijediti postoje obveze, prava, izbjeglica, ali i svih drugih. Nije lako, ali pokret e, e, pet zvijezdica neće ništa napraviti dok ne kažete što treba napraviti. Molim vas, dragi kolege, držite se dodijeljenog vam vremena. U protivnom e, ćete drugim kolegama oduzeti mogućnost da nešto kažu. Danas je gospodin Juncker predstavio program za e, premještanje 160 tisuća izbjeglica po Europi. To nije Junckerov plan, već plan Angele Merkel. Gdje je demokracija u Europskoj uniji? Njemačka naprosto odlučuje kako će stvari izgledati i odlučila je da ne može riješiti problem svih tih izbjeglica, pa će neke biti poslane u druge zemlje i time se, a, pritom se uopće ne govori o načinu financiranja. dakle, ljudi dolaze s različitim pričama, često su užasne. Znači li to da će svi dobiti priliku da ostanu? Htio bih reći gospođi Merkel solidarnost e, s europskim građanima je ključna, potrebno je e, braniti njihovu sigurnost, trebamo zatvoriti granice i ne dopustiti e, tim svim tisućama ljudi koji da, da uđu u Europe. Przede wszystkim w imieniu polskiej delegacji do Predsjedniče komisije, predsjednik će e, komisije u ime poljskog izaslanstva izražavam vam žaljenje. Situacija se dinamično mijenja. U ime Poljske htio bih reći da mi dolazimo iz e, pojedinih zemalja. Mi ne, nismo pali iz e, Marsa, dolazimo iz pojedinih zemalja. Hvala što ste spomenuli tragičnu situaciju koja e, se isto tako događa u Ukrajini, o tome ste govorili. Situacija je toliko nejasna da ne znamo što će se sljedeće dogoditi. Slažemo se s vama da nije e, samo premještanje rješenje, potreban je holistički pristup, potreban nam je niz instrumenata koje treba primijeniti. Situacija se stalno mijenja, dinamična je, kao i u Poljskoj događa se humanitarna katastrofa i mi povećamo naše kapacitete za prihvat izbjeglica. Naš premijer je predložio da se poveća njihov broj, ali taj proces bi trebale kontrolirati pojedine države članice. Dragi države članice, dragi predsjedniče, mi dolazimo iz zemlje gdje dobro razumijemo što se događa i želimo iskazati solidarnost, ali ne možemo dopustiti da nas se tjera, da nas se ucijenjuje e, financijskim e, fondovima jer je to kontraproduktivno i protivno je europskom duhu. Mi želimo pomoći, ali možemo i moramo razgovarati o načinima da se to ostvari. Hvala. Parola Guerrero A sada dajemo riječ Guerrero Mi smo sada gotovo na sredini našeg mandata i deset godina od kad je došlo do recesije za naše gospodarstvo to je izgubljeno desetljeće. Što se tiče socijalne politike išli smo unazad umjesto naprijed i ovo je čas u kojem moramo radikalno razmotriti ponovno sve o čemu smo računali i na koji način možemo postići ovaj trostruko A status na socijalnoj politici i pitanje mjera štednje E, ne može utjecati negativno na socijalnu politiku. Moramo ići prema jedinstvenom e, radnom e, zakonodavstvu i zajedničkom socijalnom osiguranju moramo se boriti protiv socijalnog dumpinga i moramo raditi na uspostavi minimalne plaće Suočavamo se sa prognanicima i izbjeglicama koji bježe od e, rata, ali i od siromaštva i gladi. I više ljudi umire od gladi nego od e, rata i oružja i mi e, kao Europska unija moramo se boriti protiv toga. Moramo jasno i glasno e, dati svoj glas e, na konferenciji o humanitarnoj pomoći u Istanbulu ovo proljeće. Komisija je izdala komunikaciju i parlament će imati izvješće. Na kraju godine će i vijeće usvojiti svoje zaključke, ali neće nasuditi na temelju naših riječi, nego na temelju naših dijela na našem tlu? Jesmo li pokazali solidarnost, jesmo li pokazali odgovornost, jer inače ne možemo otići u Istanbul i tražiti od ikoga da išta učini. Hvala. Hvala. Imam jednu minutu, ne baš puno vremena. Htio bih nešto reći o situaciji u Ukrajini koju si gospodin Juncker spomenuo u svojoj izjavi. Što se događa, što Rusija čini, e, to e, zaista nije nešto što ima mjesto u modernom društvu. E, stanovništvo trpi, mnogi ljudi su su opasnosti i kao izabrani političari naša uloga je da nešto učinimo i to e, moramo učiniti. Imamo e, Vijeće Europe, imamo e, Europsko, Europski parlament, imamo Švedski parlament gdje smo svugdje govorili o važnosti diplomatskih pregovora koji su od ključne važnosti, no neki ljudi nisu baš jako korektni prema našoj partiji što se tiče Rusije i toga da oni trebaju napustiti Krim. To je zaista nešto što je od ključne važnosti. Zima je pred nama i bojim se da bi Rusija mogla e, iskušati novu e, taktiku kao što je recimo da prekine dostavu plina što bi moglo imati strašne posljedice za ljude u Ukrajini. Ja i moja partija ćemo i dalje e, podržavati one mjere koje su potrebne da bi se razriješio taj sukob. Dajem vam svoju riječ. Gospodin Atkinson. Gospodin Lamasur. Gospodine predsjedniče, dopustite mi da se zahvalim i da čestitam predsjedniku Europske komisije za viziju koju nam je iznio kao i sve e, tu europsku perspektivu koju je unio, koja nažalost često nedostaje. Vaš prividni humor ne skriva stvarnost. Nedostaje Europe uniji i nedostaje Unije u Europi. Usprko zajedničkim naporima, nacionalni vođe često konfistiraju europsku politiku. Europsko vijeće često radi loše i često prevagne nacionalni ili čak nacionalistički interes tamo gdje bi trebao prevladati interes Unije. Prvi sastanak u lipnju je rezultirao lošim pregovorima, što je sramotno. I često se rješavaju stvari kratkoročno, a ne imaju se na umu dugoročni interesi. Ne donose se prave odluke, što je još gore. Ministri financija koji u ovom času proušavaju prijedlog proračuna za 2016. godinu i dopušta im se da krešu sve proračunske stavke iz kojeg se financiraju migracije. Da, potrebno je više Unije u Europi i više Europe u Uniji. Kolega Weidenholzer. Hvala, hvala vam. Zahvaljujem predsjedniku i gospodine Junkeru. Zahvaljujem vam na vašem godišnjem izvješću. Pravi je čas za iskrenost i pravi je čas da, da imamo više Europe. Ova kriza s izbjeglicama je test za naše vrijednosti. Ako se ne suočimo s tim izazovom kako treba, mogli bismo izgubiti sve, ali također bismo mogli puno toga dobiti. Zahvaljujem vam se što niste samo e, govorili o kvotama, jer to je nešto što neće funkcionirati. Zaista ste bili otvoreni i iskreni. Mi činimo premalo u ovom momentu. Mi trebamo više resursa, mi trebamo više suradnje i ne radi se samo o tim e, kriznim točkama kada kažemo da imamo deset tisuća e, ljudi koji u ovom momentu putuju po balkanskim rutama po kiši po vjetru i e, možemo vidjeti da ako se to nastavi da bi zaista moglo doći do strašne humanitarne katastrofe u budućnosti. Stoga je veoma važno da poduzmemo konkretne mjere i da za njih nađemo odgovarajuća sredstva. I to je jedini način da nađemo rješenje. Hvala, sada Gonzales Pons. Španjolska, gospodine Juncker, ima Četiri milijuna nezaposlenih i e, mislim da što se tiče dijela velikodušnosti, e, solidarnosti, humanosti, e, mi imamo kao Evropljani etičku dužnost pomoći svima koji bježe pred fanatizmom. Dakle, e, mi imamo i svoj primjer e, građanskog rata, republikanaca i tako dalje. Trebamo zajedničku politiku o azilu, trebamo sigurno i mirovnu politiku koja je zajednička i politiku tolerancije i suživota. Želim, e, želi bismo vidjeti drugčiji šengenski sporazum, mentalni šengen koji bi srušio barijere u naš našim srcima. Vidjeli smo fotografiju onog jadnog e, sirijskog dječaka koji e, se utopio e, i njegovo tijelo nađeno na Turskoj obali, a tisuće su takvih i nažalost još će ih biti. Sirija nije jedini rat koji se odvija u našem susjedstvu. Imamo i izbjeglice, bit će izbjeglica zbog klimatskih promjena zbog gladi, zbog bolesti i doista te ljude treba e, primiti e, u Europskoj uniji, to neće biti lako, to će biti dug proces i neće e, ići jednostavno. Naravno, to je nešto što s čim ćemo morati živjeti još nekoliko godina. Ne radi se o tome koliko će ih biti, već kad. Kad će međunarodna zajednica završiti te ratove, i dok god e, se oni odvijaju nećemo moći riješiti. Hvala, prvom Hvala, gospodine predsjedniče. Baš kao i svi drugi dopustite mi da vam izrazim saučešće. Želim vam se zahvaliti na ovome što ste danas rekli jer to je u srcu ne e, metode zajednice, već Europske unije, njezinih vrijednosti i solidarnosti, bez kojih ništa nije moguće. Solidarnost je zaista kamen temeljac Europske unije i eurozone. To je nešto što zaista cijeni obitelj, e, politička obitelj kojoj ja pripadam i vi ste to pred nama danas izložili. Želim u tom smislu zahvaliti Europskoj komisiji koja je dopustila e, da, e, koje omogućava da se spriječi Grexit jer to bi bilo upravo suprotno europskoj solidarnosti. Moramo međutim načiniti više jer sami ste rekli da s ovom situacijom nije gotovo. Moramo obratiti pitanje dužnosti. Svi znamo da je taj dug nedopustiv i prema tome moramo o tome govoriti odlučno i u duhu solidarnosti. Vi ste također rekli da želite ekonomsko upravljanje koje će omogućiti da se prihvate izbjeglice koje dolaze u masovnim, eh, masovno. I iz tog razloga molim vas nemojte upotrebljavati samo prijetnje već recite i nešto što ljude privlači kako bi ovaj parlament napredovao. Molim vas gospođo Beres, hvala lijepa. gospođo Gardini, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. I još jednom eh, želim reći da smo mi e, ponosni na to što smo vas predsjednika Juncker oduvijek zagovarali za predsjednika komisije. Mi prepoznajemo te vrijednosti, dijelimo ih i vjerujemo u onu istu Europu u kojoj vjerujete i vi. I zaista se nadamo da će vaš diskurs koji je humanitaran, solidaran, dobro artikuliran, zasnovan na kršćanskim E, europskim vrijednostima, ali istovremeno vrlo kompletan, da se na njega neće slijediti samo djelomično, jer zaista moramo od danas početi micati sve prepreke i primjenjivati solidarnost i moramo primijeniti sve instrumente koji su potrebne kako kratkoročno tako i dugoročno kako bi se riješili ovi problemi pitanje koje je prvenstveno humanitarno i pitanje gdje se radi o historijskoj pravdi a e, oni koji su iz, od nas iz stranke Forza Italija i koji su u redovima Europske pučke stranke, mi se zaista prepoznajemo u ovome što ste rekli iz mnogih nas zemalja gledaju, a ono što mi kažemo ne smije stvoriti lažne iluzije jer mi moramo na racionalan i koristan način odgovoriti na ovu hitnu situaciju i moramo imati dobar i domišljat pristup. Želim i vama i nama da dobro radimo. Hvala gospođa Toja. Dragi predsjedniče Juncker, rekli ste da je ovo za Uniju vrijeme koje niti nije uobičajeno i moramo reći da trebamo kolektivni leadership. To je nešto što se ne može naučiti u školama predvodnik, čelnik postaje onaj koji shvati određene stvari. Moramo riješiti probleme socijalne nejednakosti, e, gospodarskih problema. Istovremeno Europu pogađa e, čitav niz problema izvana, između ostalo ovih veliki valovi izbjeglica koji pristižu. Dakle, moramo raditi e, i tako što ćemo se iznaći iz medijotkriteta. Neke države jednostavno iskazuju svoj egoizam, a to su ponekad iste države koje su se ranije upravo ujedinile oko ideje europske solidarnosti. E, predsjednik mog kluba Pitela je to lijepo iskazao u svom izlaganju. Moramo reći e, da e, Europa ne smije ponovno raditi, da, ali prekasno i premalo. Hvala, gospodin Spirakis. Predsjedniče komisije, ovo ljeto počinje sa raspadom dvije iluzije, ako hoćete. Imamo Dublin 2, koji je implodirao, potpuno se srušio i Grčka i Italija i dalje primaju ogroman priljev e, izbjeglica. Naravno, trebamo više sredstava kako bismo mogli integrirati te izbjeglice i moramo postupati s mjesta kako bismo ih mogli raspodijeliti na fer način. To treba biti obvezujuće. Predsjednik komisije u pravu. Sada se to treba provesti. Grčka prima cijeli niz, e, velik broj izbjeglica na Kosu, na Lesbosu, na svim tim otocima. Obitelji dolaze s djecom i znamo kakva je situacija. E, što se tiče izbjeglica, naravno moramo štititi svoje granice kao Europska unija, moramo pomoći našim zemljama članicama, no morate se također e, sjetiti da budući da je došlo do te implozije e, ne možemo na to odgovoriti populizmom. Nova vlada u Grčkoj će morati razmišljati o reformama. To će biti glavna tema na dnevnom redu. Mora postojati stabilnost i stabilni financijski e, okoliš. I ne možemo se samo okrenuti i ići u drugom smjeru, ćemo e, mi ćemo naravno uspjeti uz pomoć Europske unije. E, molim da se držite vremena, ne želim e, vam gasiti mikrofon, ali ako ću to morati učiniti. Predsjedniče, u lipnju 2015. godine Europa nije uspjela raspodijeliti izbjeglice i Španjolska je odbila zahtjev Europske komisije to je nacionalna sebičnost i egoizam e, koji je i na naš put stavio određene e, prepreke i e, mi smo bili suočeni sa serijom kriza zadnjih nekoliko godina. Međutim, trebamo se baviti i drugim problemima i aspektima koji imaju temeljni značaj. Europa neće izaći iz krize niti postići rast osim ako se počne ulagati i trebamo prve korake Junkerovog plana ostvariti? Gdje je ta socijalna Europa u svemu tome? Gdje je borba protiv nejednakosti? Gdje su inicijative koje su e, pokrenute za minimalnu plaću? Trebamo e, poticaj za e, jednaki tretman žena i muškaraca. Trebamo izbjeći socijalni dumping. Mi nećemo samo jednostavno sjediti i čekati da se to dogodi. Poštovani predsjedniče, dame i gospodo, dakle, mi svi znamo odakle dolazimo i kamo idemo. I zaista je nužno da to e, shvatimo, jer na tome počiva ideja Europe. Politički projekt e, Europe nije naš program rada. Nacionalni egoizam, e, nedostatak hrabrosti, nepostojanje pravde, e, kontradikcija između riječi i dijela, e, neodlučnost, to su sve problemi. I e, kada razmislimo hoćemo li nešto učiniti, mi možemo nadići sve izazove s kojima se suočavamo. Čujemo mnogo signala iz zemalja članica koji nas ohrabruju, daju nam nadu, E, vidimo kako je tu aktivne su nevladine organizacije, civilno društvo i vidimo da se javnost zaista angažirala. Ovi valovi izbjeglica koje smo vidjeli, glad e, koju, vidimo, to su sve činjenice, to su činjenice koje su u samom e, izvoru ove nove diplomatske i sigurnosne politike Europske unije Gospodin Muller. Hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Promjena je uvijek ono što je pokretalo Europu, činjenica da se prilagođavamo na ovom svijetu, ova izbjeglička kriza je stvorila situaciju gdje ćemo se ili promijeniti i postaćemo snažni, ići ćemo napred i nadići ćemo u situaciju ili ćemo se odreći svojih temeljnih načela i vrijednosti, u kojem slučaju se odrećemo i svoje budućnosti. Ne možemo više ovo tolerirati, imamo loše kompromise, imamo zastarjela pravila, imamo vođe koji nažalost ne poštuju svoju riječ, ne možemo tolerirati činjenicu da e, izbjeglice spavaju e, uz autoceste po kolodvorima i budu žrtve e, tih krijumčara. Moramo poduzeti nove inicijative, moramo imati ovaj ključ za raspodjelu, ali to je samo početak. Imamo veliku odgovornost i nemamo vremena moramo e, računati na veću solidarnost u Europi i mislim da možete očekivati solidarnost ako pokazujete solidarnost e, prema izbjeglicama jer na tome počiva Europska unija. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče, predsjedniče komisije. Ovo pitanje krize je zapravo prednost za one među nama koji hoće više Europe, jer pod tim poglavljem i drugim poglavljima mi trebamo više, a ne manje Europe. I zato bih htio nešto reći o gospodarstvu, jer to pitanje koje je, brine i Grčku, Španjolsku, Portugal i Irsku. I Portugal je zaista uložio ogromne napore Znam da je isto tako i u Španjolskoj i u Irskoj kako bi se poboljšala situacija. Moje konkretno pitanje u tom kontekstu je naš premijer ima viziju za Europu i u tom kontekstu Europska unija predlaže da bi trebao postojati mehanizam koji će pomoći nezaposlenima. Hvala na pozornosti. Brodare. Prelazim sada na spontano javljanje za riječ. Moći ću dati riječ isključivo šestorici govornika i molim vas da e, poštujete e, jednu minutu. Gospodin Hristosos ima riječ. Katarhin. Predsjedavajući, hvala. E, Započet ću tako što ću se toplo zahvaliti predsjedniku Junkeru na vodećoj ulozi u premošćivanju i prevladavanju političke krize. U Grčkoj postoje zaista impresivne političke promjene. Održavaju se uskoro izbori. Moja politička stranka odlučila se da odma krene u suradnju nakon izbora s drugim političkim strankama. Bez obzira na sve to, još uvijek vlada ekonomska kriza nakon izbora morat ćemo pokazati da se znamo nositi s krizom. Kako bismo u tome uspjeli, moramo podržati gospodina Junkera i institucije kako bismo imali fleksibilnije politike, naročito kada se radi o porezivanju malih i srednjih poduzeća kao i drugih sektora. Iznad svega moramo pokazati da ćemo imati e, porezne politike koje će nam omogućiti da se iz toga izvučemo. Gospodin Blanko, izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju. U ovoj raspravi, u ovu raspravu želim unijeti i glas jednog sektora koji je u krizi, a to su stočari koji traže pravednu cijenu za svoje proizvode, za mlijeko i mliječne proizvode. Imamo stotine farmi i ako ne iznađemo odgovor i to s mjesta, odgovor komisije i to odgovor koji će e, jamčiti minimalne interventne cijene, onda ćemo se suočiti sa situacijom da će tisuće farmi kao one u mojoj regiji Galicije jednostavno nestati. Trebamo čuti njihov glas, glas tih farmera koji su na našim ulicama i trebamo im dati odgovor i to odmah i želimo biti pravedni u tom odmoru, odgovoru, a Europska komisija mora učiniti nešto što je prije moguće da bi se minimalne interventne ili otkupne cijene e, zajamčile za ravnotežu na tržištu. Gospodin Marijas, izvolite. Hvala predsjedavajući. E, čuli smo od gospodina Junkera i mislim da smo čuli puno interesantnih strani, ali govorili ste i o situaciji u Grčkoj i rekli ste da se radi o e, tome da se treba 30 milijardi eura iznaći da bi se riješila ta situacija. Radi se u svakom slučaju o sredstvima koji su već na raspolaganju Grčkoj. E, to je dio koji je dio socijalnog programa za razdoblje do 2020. godine. A mislim da i Juncker zapravo na ciničan način podržava Grke. On zapravo e, dovodi u opasnost situaciju u Grčkoj. Moramo uzeti u obzir i situaciju s trojkom u Grčkoj. Vi ne možete biti zastupnik neokolonijalizma jer oni sada odlučuju o tome što će se događati u Grčkoj. Mi želimo bolju situaciju za budućnost. Ili gospođa Valazur ova gdje? Ja e, Znam da smo pred godinu dana za vas glasali te pozdravljam vaš današnji govor i e, svu zabrinutost koju ste izrazili imamo i one koji imaju razne isprike, međutim to je samo sebičnost i egoizam. Imamo razne krize također, e, osobito ovu imigrantsku i e, kriza se produbljuje, postaje sve ozbiljnija i naši građani trebaju ne izlike nego vodstvo e, i e, tu zapravo vidimo i slabost svakog od nas kad se radi o našim odgovornostima i zaduženjima upadamo u jedan toksični krug i pogotovo neke države poput Ujedinjene Kraljevine i Mađarske nisu pokazale solidarnost e, i mislim da moram reći da možete računati na nas. Hvala lijepa. E, riječ ima Predsjedniče, zaista mislim da ova današnja rasprava je od povijesnog značaja. Dopustite mi da kažem da si ne možemo dopustiti nikakav oblik licemjerja ovdje. Vjerujem da je razlika između izbjeglica i ekonomskih migranata zapravo fiktivna razlika. Naša je dužnost spašavati živote onih koji bježe od gladi, rata i destabilizacije koju smo često mi upravo pridonijeli da se stvori. Mi e, govorimo pod utjecajem velikih emocija i dolasku velikog broja ljudi i spašavanje ljudskih e, života. Međutim, mi moramo govoriti ovdje o novoj ideji europskog građanina koja je nešto što e, može zaživjeti. Moramo govoriti o tome kako se zidovi mogu e, srušiti i zaista smiješno je govoriti o kućama tih ljudi koji smo vrlo često mi razrušili. Gospođa Lunaček ima riječ. Hvala predsjedniče. Gospodine predsjedniče komisije, Dopustite mi da kažem da sam danas bila zaista impresionirana većinom što ste danas rekli. Ne toliko o TTIP-u jer se mi zeleni s tim ne slažemo i protivimo se TTIP-u. Međutim, najveći dio vašeg govora o solidarnosti s izbjeglicama i o tome da države članice zaista konačno moraju početi djelovati, to zaista zahtjeva e, puno poštovanje prema onom što ste rekli i vrijeme je da se to napravi financijski i materijalno moramo napraviti i naći ona sredstva kako bismo pomogli izbjeglicama koji bježe od rata i sukoba. A isto tako treba pomoći azilantima da od prvoga dana kada zatraže azil imaju mogućnost da rade i nešto zarade. Nadam se da će drugi usvojiti ove vaše prijedloge potrebno je da ovamo dođe i predsjednik vijeća dok mi o ovim stvarima raspravljamo. Ne treba nam predsjednik vijeća koji će samo sjediti u vijeću. Predsjednik e, komisije i vijeća i parlamenta moraju biti tu i pokazati solidarnost. Hvala gospođo Lunaček. Došli smo sada do kraja rasprave, no prije kraja rasprave ćemo saslušati predsjednika Junkera. Hvala vam e, najljepša gospodine predsjedniče. Točno je da sam zaista govorio dugo i detaljno. A kada je predsjednik zatražio da ne odgovaram tako dugo, ja ću pokušati poštovati e, tu želju i mislim da će svi misliti da će to biti dobra ideja. Nadam se da me se neće prekidati a ako e, neć, me nećete prekidati, onda ću e, e, zaista biti kratak. Treba će mi nekoliko rečenica da odgovaram na to što kažete. Točno je da su mo ovdje sa nama vidjeli predstavnika Luksemburga koji je godinama bio zadužen za ova pitanja i on sada e, ovdje zastupa predsjedništvo vijeća i zaista mi je drago i zahvalan sam mu što je došao. Što se tiče određenih komentara koje su načinjeni vezani za predsjednika vijeća, ne možete kritizirati gospodina Tuska i to što nije ovdje. E, ja nisam ovdje da njega branim, ali radi se o raspravi između Europske komisije i Europskog parlamenta. Niti gospodin Van Rompuy nije dolazio na ovakve sastanke i to je dogovor e, između komisije i Europskog parlamenta o tome. Što se pak tiče gospodina Tuska, ja sam s njim u posljednjih e, dva tjedna puno razgovarao o ovom govoru što sam danas održao. Da nisam njega konsultirao sigurno ne bih na ovaj način govorio. Gospodin Tusk je sada u Turskoj gdje je njegovo prisustvo nužno. Mislim da je zaista važnije da on bude u Turskoj nego da bude u ovoj vječnici slušajući raspravu između Europske komisije i Europskog parlamenta. Ja sam se pripremio za raspravu i pripremio sam govor koji sam održao zajedno s predsjednikom vijeća. On je u Turskoj, kao što sam rekao, i zaista ga želim braniti od kritika kojima je sada izložen jer mislim da nisu opravdane. E, da, što se tiče Grčke, mnogi su se osvrnuli na Grčku. Paket od 30 milijardi je spomenut koji novac dolazi iz socijalnog fonda. Činjenica da je situacija u Grčkoj takva kakva jeste, nije Grčka bila u stanju e, povući i apsorbirati novac koji je bio na raspolaganju. Komisija je mm, i mm, povjerenik Dombrovski su pokušali e, izdvojiti ta sredstva kako bismo u vrlo kratkom roku pomogli Grčkoj. Sa svim nužnim e, administrativnim mjerama već provodimo one mjere koje postoje. Moramo pomoći da Grčka učini ono što je trebala činiti već čitav niz godina, a e, nije baš e, radila e, sve do ovih posljednjih mjeseci. O Grčkoj bih mogao jako dugo govoriti. Prihvatio sam mnoge kritike o Grčkoj, postoji program o kojem se raspravljalo, ali to nije najbolji program, naravno. To nije nužno model koji trebamo ponoviti. Međutim, mi smo procijenili i napravili studiju socijalnog učinka tog programa. O tome nije govorio nitko. Da to nije nitko drugi o tome govorio, eto mi smo to. Što se pa Grčke tiče, da li vi zaista mislite da pitanje ako se uvede viša stopa PDV-a u, restoranima, je li to jedno stručno pitanje ili političko pitanje. E, mi smo donijeli dakle političku odluku. E, možda vi to ne znate jer vam se to nije reklo, ali predsjednik Europske komisije je preuzeo na sebe odgovornost da se napravi ono što je bitno da se smanji proračun za obranu u Grčkoj. Jer nitko to tamo nije predložio. Ja sam E, rekao da se treba na pravičan način gledati na e, brodogradnju i situaciju grčkih brodovlasnika. Ja koji sam demokršćanin E, sam e, gledao kako se na ispravan način odlučilo da se u Grčkoj na ispravan način oporezaju oni koji su najbogatiji, a ne oni koji su žrtve krize. Da, to sam i ja e, napravio, da, jer tamo niko nije napravio, ali molim vas, vi slušate jedne a, i jedno, a ne drugo Neću sada toliko dugo govoriti o Grčkoj državi jer ćete mi inače reći da sam se upleo u internu političku debatu u Grčkoj, pa to neću učiniti. Ja e, zaista pozdravljam e, ono što je rekao gospodin Cipras o meni koji je bio puno ljubazniji nego što ste vi ovih posljednjih dana. Da, Europska komisija jest dio bivše trojke. No, rekao sam vam i sada vam kažem da komisije nije bilo u trojki, program prilagodbe bi bio puno, puno teži prilikom provedbe nego što je sada, jer ovo je najiznijansiraniji program o naj iznijansiraniji koji smo mogli postići. Želim odati poštu i drugim zemljama, Irskoj, Portugalskoj, Španjolskoj, Latviji. Oni su zaista pokazali i dobili dobre rezultate. Dakle, potvrdili su moju analizu. Ako provedete dobre reforme, imat ćete dobre rezultate. E, rezultati su puno bolji nego ako se reforme ne provode. Što se tiče TTIP, e, čuo sam što ste rekli. E, nisam uopće naivan. Mi zaista trebamo trgovinski sporazum. Međutim, trebamo gledati na potku tog sporazuma. Komisija i države članice e, moraju pregovarati o tome. Međutim, na samom početku želim e, reći, da nam ne treba trgovinski sporazum, to nije točno. Potrebno je da trgujemo, potrebno je da imamo trgovinske sporazume, a taj nam je trgovinski sporazum zaista potreban, međutim pod uvjetima koji poštuju evropske vrijednosti i evropski duh. Prilazim sada na poljoprivredu jasno je da i to će se vidjeti kasnije iz dokumenata ja sam zaista blizak e, europskim poljoprivredima poljoprivrednicima. Ja sam e, se bavio pitanjima poljoprivrede kao i što sam bio ministar financija. I e, Europa neće preživjeti ako nema strukturu poljoprivrede. E, prema tome ne možemo sada napustiti poljoprivrednike, a Europska će komisija učiniti sve što može kako bi pomogla rješavanje krize u mljekarstvu. Jer e, e, zarada naših poljoprivrednika je u pitanju. Na Europskom vijeću i na parlamentu ćemo govoriti o svemu tome. Gospodine predsjedniče, puno vam hvala na pozornosti i vremenu koje ste mi danas dali. Hvala lijepa gospodine Juncker. Hvala vam na svim vašim izjavama.